Good afternoon. I we can start. Dobar dan, mislim da možemo početi sastankom. E, da, ću neke najave. Revidirani e, dnevni red vam je poslan u petak. Ako nema primjedbi, možemo ga usvojiti bez promjena. Je li to u redu? izvještaj o, o posjeti EFSE imate u dokumentima našeg sastanka. E, sljedeća radna skupina ima sastanak sutra 13. listopada od 12.30 do 14.30 E1 2G. Supredsjedatelj će biti E, Glenis Wood i gospodin Peterle e, su predsjedatelj e, za radnu skupinu za zdravljenje. Imamo prijevod na 21, osim estonskog, latvijskog i gelskog um, i, est, i estonski i malteški sutra u utorak. Sastanak se prenosi preko interneta ko, ko, preporuke koordinatora su vam dostavljene elektronski. Ako nemate primjedbi, usvojit ćemo ih. Isto tako, ako nemate primjedbi do sredine sastanka, onda ćemo smatrati da smo dnevni red, e, zapisnik usvojili. Možemo početi s dnevnim red, pregled u sredini razdoblja strategije Europske unije o biološkoj raznolikosti. E, dajem riječ e, predstavniku komisije. Hvala lijepa, dobro jutro. To je dobar dan svima, predsjedateljice, dobar dan, e, članovi odbora. Želim vam zahvaliti što ste me pozvali da sudjelujem na vašem sastanku kako bi vam predstavio e, nalaze e, komisije e, pregleda u sredini razdoblja strategije EU-a o biološkoj raznolikosti. Ja sam novi direktor opće uprave za okoliš od rujna, tek mjesec dana radim na toj dužnosti, pa mi je vrlo drago što imam mogućnost da raspravljam s parlamentom o ovoj i drugim važnim temama. E, nadam se uskoj suradnji s ovim odborom. Počet ću e, prezentaciju time da kažem kako je važna podrška Europskog parlamenta u, na ovom području. Europski parlament je uvijek izrazio svoju zabrinutost za, e, zbog gubitka bioraznolikosti i zbog degradacije ekosustava. Stoga je važno da u sljedećim mjesecima i godinama napredujemo u, i da zaustavimo ovo propadanje na našem kontinentu. Komisija je drugog e, ovog mjeseca e, e, objavila ovaj izvještaj. Izvještaj pokazuje da smo sada u sredini razdoblja. Znate da razdoblje ide do 2020. godine, ali nismo dosegli pola našeg cilja. Nismo postigli ono što smo željeli postići. Stalno gubimo bioraznolikost, a kad se to događa onda gubite e, esencijalne službe za e, društvo, za održivo gospodarstvo ne možemo zadovoljavati ljudske potrebe u budućnosti, kako u Europskoj uniji, tako i globalno. Stoga vam danas mogu reći da imamo dobre vijesti u ovom izvještaju. Da ipak ne, gubimo bioraznolikost, ali trend postoji i trend, kako je komisija rekla, je e, značajan ali ono što pokazuje izvještaj i to je još jedna važna poruka da rješenja postoje. Važno je da ne izgubimo izguba ono što smo postigli od 2011. Imamo mnoge priče o uspjehu na terenu. Kada e, zemlje ozbiljno e, shvate ovu temu, kad regije lokalne zajednice e, surađuju s dionicima, onda je moguće da dođemo do dobrih rješenja. Ako imamo adekvatne financije, onda imamo i pozitivne rezultate. Treći e, e, zaključak e, izvješća jeste da bi, e, ciljevi bioraznolikosti se mogu postići do 2020. ako možemo obnoviti naše napore i jače se angažiramo na terenu. Znate da imamo nekoliko ciljeva koje smo ispitali E, pokazali, pokazat ću vam kako stojimo u prvom cilju. Puna implementacija zakonodavstva o prirodi. Ono što izvještaj kaže je da smo to gotovo e, završili. E, Natura 2020 mreža je, je to je veliki europski uspjeh i inicijativa. Ona raste. Sada u Europi imamo više od 27 tisuća e, zaštićenih područja koje pokriva milion e, četvornih kilometara. To je 18% e, površine Europske unije. Još nismo toliko napredovali kao što smo htjeli, moramo ići i dalje. E, zaštita i djelovanje na tom području su re, rezultirali u vraćanju nekih emblematičnih vrsta u Europi. E, recimo e, vidra i istočni carski orao. To su veliki uspjesi. Međutim, ti uspjesi su još premalobrojni, moramo ih poboljšati kako bismo imali mjerljivije pozitivne rezultate. Što je izazov? E, trebamo e, Natura 2020. mrežu na pomorskom području poboljšati. Moramo osigurati financije, to je sredstva, za Naturu 2020. E, mi stalno provjeravamo zakonodavstvo o bioraznolikosti pa ćemo vidjeti da li je zakonodavstvo dobro i što bismo trebali učiniti kako bismo u potpunosti postigli ciljeve. Drugi cilj jeste održati i e, ekosustave. E, ovdje smo vidjeli dobri, dobar napredak u poboljšanju znanja usvajanjem strategije za zelenu infrastrukturu i rad na proizvodnji karata o ekosustavima. Moramo poboljšati nacionalne i er, regionalne okvire e, za tu svrhu. Tu treba još mnogo učiniti e, kako bismo se pridržavali e, zakona bioraznolikosti. Vidjet ćemo kako ćemo tu napredovati. Imamo treći cilj koji će zahtjevati više napora, a to je povećati doprinose poljoprivrede i šumarstva kako bismo održali i poboljšali bioraznolikosti. E, e, reformirana zajednička poljoprivredna politika će se baviti tim problemima, naročito sa ozelenjavanjem prvog stupa. Isto tako je točko, točno da ona ostavlja mnogo fleksibilnosti nacionalnim vlastima. E, stoga ćemo u okviru reforme ZAPA možemo se moramo vidjeti da prakse u poljoprivredi i šumarstvu doprinose bioraznolikosti. U, na pomorskom području imamo poboljšanje e, primjene zajedničke ribarstvene politike i direktive o, pomorskom, e, pomorskoj strategiji. Neke države članice međutim više napreduju no druge E, pomorski okoliš je stalno pod pritiskom. Najvažnija zadaća za 2020. će biti da razvijemo i postignemo dobre e, rezultate u okolišu u, u direktivi o pomorskoj e, strategiji i o pomorskim ekosustavima. E, peti e, e, cilj je o neinvazivnim stranim vrstama. Moramo utvrditi koliko imamo vrsti u Europskoj uniji. Sljedeća kritična faza će biti primjena na razini država članicama E, tu moramo ratificirati e, konvenciju o vodama. E, ta ratifikacija, ratifikacije konvencije je vrlo važna. Imamo također i cilj na globalnoj razini. Znate da moramo imati također se moramo brinuti o bioraznolikosti u globalnoj perspektivi jer se to tiče cijele planete. Ovdje bih želio naglasiti koliko je važno da Evropska unija i njene države članice budu najveći donatori za e, pomoć na razvoju bioraznolikosti u svijetu. Tu imamo mnoge korake, gledamo uzroke gubitka bioraznolikosti, utjecaje e, potrošnje i trgovine, usvajanje E, uredbe o drvu e, i integracija e, uredbi, to jest odredbi o bioraznolikosti. Sve je to važno, ali moramo osigurati da se te odredbe provode u svim državama članicama i od svih strana E, nema smisla da imamo odredbe ako se one ne primjenjuje. I na kraju e, mislim da će, e, taj ćete izvještaj dobiti u dokumentima, moći ćemo o njemu raspravljati. Imamo napredak u primjeni politika, imamo vrlo dobre iskustva, imamo dobru osnovu da napredujemo prema našim ciljevima. Ali gotovo smo već stigli do 2020. To je za pet godina. Nećemo postići naš rok od 2020 ako ne budemo um, uh, revniji i ambiciozniji u primjeni. Jedan od ključnih elemenata za komisiju jeste učinkovita integracija s drugim politikama. To je od ključne važnosti jer to neće biti, neće biti moguće učiniti samo sa alatima u okolišu. Uh, govorim o poljoprivredi, E, šumarstvu, e, pomorskoj politici i sve to mora biti uključeno u naše politike. 2012. E, u parlament je u svojoj rezoluciji rekao očuvanje bioraznolikosti je kolektivni izazov i tu se moramo angažirati, tu moraju sudjelovati sve strane. mogu vam reći da E, imamo vrlo ohrabrujuće rezultate e, što se tiče e, važnosti koju naši sugrađani pridaju bioraznolikosti. Devet od deset evropljanja žele bolje informacije o bioraznolikosti. Deset od deset građana smatraju bioraznolikost važnom temom. To pokazuju ankete. Možda znate da reakcija na naše konzultacije o fitness checku nam je dala 550 e, tisuća odgovora. Više od pola milijuna odgovora građana. Prema tome, ono što želim reći ovdje jeste da je moguće, ako zajedno radimo, ako surađujemo, ako imamo više koherentnosti sa dionicama u svim politikama i ekonomskim sektorima, ako imamo podršku drugih institucija Europskog parlamenta i vijeća naravno, e, moguće je postići naše ciljeve. To neće biti lako, biti će izazovno, ali ne možemo si priuštiti da gubimo naš prirodni kapital. To, tu se ne radi samo o bioraznolikosti. Investicije u bioraznolikost su najbolja ulaganja što se tiče povrata e, jer će to dati koristi za buduće generacije i za naš e, svijet, za cijeli svijet. E, tu moramo uključiti sve sektore gospodarstva. Zeleni rast daje sve više radnih mjesta, imamo ekoturizam, iskorištavanja resursa na način koji je kompatibilan sa ekoraznolikošću. Stoga tražim podršku Europskog parlamenta u našim raspravama. E, predsjedništvo Luksemburga sada želi zaključke u ovom e, izvještaju u sredini razdoblja strategije EU-a u biološkoj raznolikosti. Imamo jaku podršku Europskog parlamenta, pa tako svi zajedno uz podršku naših sugrađana i drugih europskih e, institucija i dionika možemo ojačati našu strategiju i postići ciljeve 2020. Hvala lijepa. Sada ću dati riječi, e, riječ izvjestitelju gospodinu Demet-Mekeru Hvala lijepa e, gospođo predsjednice. Za, e, nastavit ću na holandskom. Hvala lijepa. U prvom e, redu zahvalja, zahvaljujem povjereniku na ovoj prezentaciji. Ocjena komisije je potpuno jasna. O opći status bioraznolikosti je alarmantan. 2010. E, e, nismo e, ispunili ciljeve, a 2020. u sljedećoj rundi ako tu ne ispunimo ciljeve, to će biti vrlo loše za prirodu i bioraznolikost. Biće to loše i za naše gospodarstvo. mi nismo došli ni na pola puta u postiđanju ciljeva za 2020. Zabrinjavajuće je također da neka neke uredbe mogu donositi rezultate kad bi se dobro provodile. Naravno tu postoji e, potencijal za poboljšanja. E, moramo postići ciljeve e, za 2020. Ako pogledate direktive i europsko zakonodavstvo na području e, usklađenosti i poštivanja, nemamo garancije za učinkovitost. E, kao član flamanskog parlamenta i nacionalnog parlamenta i kao vječnik e, znam da lokalne i regionalne vlasti igraju vrlo važnu ulogu u tome sve to ovisi o njihovom doprinosu. Problem je provedba. E, sukladnost e, e, bioraznolikost se mora uvesti u sve sektore kao što je već rečeno. Ne mogu dovoljno naglasiti važnost bioraznolikosti. Možemo reći da sve moramo učiniti što je u našoj moći kako bismo zaštitili prirodu. Priroda ima inherentnu vrijednost. Ona ima i socijalne i e, gospodarske dimenzije. Ako želimo održiv, uključiv razvoj, onda je tu bioraznolikost od e, esencijalne važnosti. E, vrijeme odmiče, E, i moramo biti budni. E, vidjeli smo da unatoč e, sociogospodarskim koristima ulaganja u bioraznolikost, to još uvijek nije nekako postalo politički prioritet. Nismo uspjeli potpuno očuvati bioraznolikost koji put su naši ciljevi e, u suprotnosti sa poljoprivrednim ciljevima. To vidimo u Flandriji, na primjer. E, tu imamo veliku buko oko praktičnih slučajeva kršenja propisa. Mm, imamo li e, tu suprotnost između dugoročnih i kratkoročnih ciljeva ili je to nešto drugo? Drugo, Komisija bi trebala osvješćivati javnost e, o važnosti prirode i bioraznolikosti. Ako e, po, e, pročitate zadnji biobarometar, vidjet ćete da mnogi ljudi smatraju da je to nečiji drugi, da je to problem nekog drugog. Da oni sami ne trebaju baš tako brinuti. E, kao da javnost nije zaista shvatila što, je, e, što znači Natura 2020. To je e, kao Hamlet bez princa. Mi moramo pojačati svijest o važnosti bioraznolikosti. Ljudi ne shvaćaju koje su praktični učinci gubitka bioraznolikosti. Mislim da moramo djelovati na konkretnije na, načine Moramo naći potrebne katalizatore kako bismo promijenili e, e, javno shvaćanje, kako bismo promijenili mentalitet ljudi. Još jedna važna veza je između bioraznolikosti i javnog zdravlja. Tu trebamo više istraživanja kako bismo pokazali da je bioraznolikost bitna za zdravlje fitness check. Tu želim također nešto reći. E, u našim raspravama prošlog tjedna se vidjelo da da tu imamo e, visok stupanj konsensusa slaganja. E, svi se slažu Međutim, e, još uvijek nema dovoljno razumijevanja za uredbu o bioraznolikosti. Imali smo vrlo e, e, žučnu raspravu. Molimo povjerenika da nam kaže nešto o tim konzultacijama. E, naravno i komisija je svjesna toga da nemamo dovoljno informacija, moramo pojačati e, znanje u javnosti. E, možete li nam povjereniče objasniti da li imamo kakove akcije u osvješćivanju? Mislim da bismo da bi te informacije bile za nas vrlo važne. Hvala lijepa. Hvala. Sada možemo prijeći na mm, komentar izvjestitelja u sjeni. E, počinjemo sa gospodinom e, Lijem iz EPP-a. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Puno bih mogao ponoviti toga što je rekao prethodni govornik i izvjestitelj. Suočeni smo sa vrlo važnom temom i mislim da još nisu svi svjesni toga što bioraznolikost za nas, za naše živote znači, što znači za naš planet. Mislim da je dobar način da radimo konkretno, da imamo strogi vremenski okvir i da do prosinca čujemo i mišljenje Europskog parlamenta o pregledu na sredini razdoblja i to kao što je izvjestitelj već rekao to povežemo sa e, provjerom e, aktualnosti zakona odnosno sa fitness checkom. Osim toga postavio bih nekoliko pitanja Europskoj komisiji. Jasno je rečeno da nije toliko važno da se izmjenjuju direktive, već je puno važnija sama provedba, provedba postojećih direktiva u državama članicama i da se provedba poboljša. Meni nije jasno u kojem smislu eh, što to točno znači i kako Europska komisija eh, to vidi, kako ona snosi odgovornost te prije svega e, koje implikacije e, vidi sada na sredini razdoblja u usporedbi sa fitness checkom. Nije mi baš jasno kako izgledaju ova dva e, procesa koja Europska komisija želi povezati. Odmah na početku smo spomenuli poljoprivredu i zajedničku europsku poljoprivrednu politiku i mislim da je jako dobro da ju provodimo iako smo tu na samom početku, ali imam još jedno specijalno pitanje koje bih uputio komisiji kako će provedba konkretno izgledati kada utvrdimo da direktive funkcioniraju, ali da su e, tendencije kod nekih konkretnih životinskih vrsta i njihovih populacija e, takve da e, su se izmijenile, još nisu postojale Eh, kada su se donosile ove direktive. Primjerice eh, u mojoj domovini eh, sve više dabrova, pa me zanima kako bi Europska komisija reagirala na takve nove trendove. Thank you. Hvala vam. Dajem riječ Karin Kademan, kolegi, kolegici. Puno hvala na ovoj prezentaciji. Mnogo toga je već rečeno, no moramo pripaziti na to da ciljeve koje smo e, si e, zadali u velikoj većini još nismo postignuli. To vidimo na pojedinačnim primjerima tamo gdje postoje dobri sustavi upravljanja, tamo smo bili uspješni i mislim da naš rad trebamo temeljiti na tome. Ono što je također važno to su rezultati eurobarometra, zato što je u prirodi čovjeka da ono što ne poznaje da se toga boji ili da to ignorira. I na temelju pitanja o bioraznolikosti i odgovora na ta pitanja vidimo da se ljudi ne mogu ništa konkretno zamisliti pod tim pojmom i stoga ne pokazuju angažman za bioraznolikost i zaštitu bioraznolikosti. Stoga je sljedeći korak da osiguramo financijska sredstva. To je vrlo važan zadatak Europske komisije u suradnji sa državama članicama da europljane osvijestimo e, koje su njihove koristi ako zaštitimo bioraznolikost. Ako pogledamo brojke vezano uz bioraznolikost, primjerice e, usluge u e, ekološkoj branši, to je nešto što se odnosi na naše građane već sada. Znači, to se i odnosi na naš život. Općenito je problem u Europskoj uniji trenutačno da jako puno govorimo o mjerama, a premalo govorimo o ciljevima. A ako sa mjerama uzmjere nećemo govoriti i o ciljevima, bilo da se radi o bioraznolikosti ili vrijednostima emisija, onda građanima nije jasno za što se mi ovdje borimo. Stoga i moramo pokazati što bioraznolikost znači za pojedinca. I osim toga imam dva pitanja koja bih postavila Europskoj komisiji u vezi sa e, koherencijom. Radi se o sve manjoj bioraznolikosti u poljoprivredi. Naravno, e, to je pitanje koje ovisi i o politici to je vijeće već e, spomenulo. Problem je očit. Zaštita bioraznolikosti je sveobuhvatno područje u praksi e, i nije dovoljno integrirano pitanje. Zatim spomenuta je već zajednička poljoprivredna politika, a ona ima i neke negativne utjecaje i koje e, konzekvence Europska E, komisija, e, koje mjere je poduzela za zaštitu bioraznolikosti kako bi i u drugim e, politikama ovo pitanje moglo biti održivo integrirano. Zatim drugo pitanje zaštita bioraznolikosti. To je pitanje koje se često svodi samo na zaštitu prirode, ali tu treba uzeti u obzir i životinske vrste u poljoprivredi ili neke rijetke biljke u poljoprivredi. Prema podacima Svjetske prehrambene agencije 50% biološke raznolikosti, ona je smanjena za 50% i potrebno je da čovjek da se on aktivno uključi u poljoprivredu kako bi očuvao biološku raznolikost koje su mjere planirane po pitanju održivog razvoja i koje regulatorne mjere smatrate najžurnijim? E, Europska komisija je do sada imala e, neke e, neproduktivne mjere koje je pokušavala provoditi pa me zanima hoće li Europska komisija poduzeti neke e, mjere po e, pitanju raznolikosti sjemena. Puno hvala. Thank you. Hvala vam. Sada je gospodin Garbanti. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. I hvala e, generalnom direktoru što je prisutan ovdje na sastanku i hvala na njegovom predstavljanju e, izvješća pregleda srednje razdoblja. E, kada u Europi postoji kriza, ozbiljna kriza, često e, možemo vidjeti da predsjednik komisije preuzima, predsjednik vijeća preuzima glavno riječ, premijeri, šefovi država preuzimaju na nacionalnim razinama E, dodatna vijeća, dodatni sastanci vijeća se organiziraju i tako se mi nosimo sa krizom u Europi. Danas e, raspravljamo o krizi biološke raznolikosti, što je možda i najveća kriza. Suočimo se sa sljedećim. E, europska kriza financijska kriza će biti ništa usporedbi sa biološkom raznolikosti. To je zaista veliki izazov ljudskoj vrsti. Na razini šefova e, država vlada, vlada potpuna tišina. Čak i na nižim razinama vlada relativna tišina. Stoga budimo iskreni u vezi s time. To je jedna od najvećih kriza s kojom se suočamo kao vrsta i jednostavno ne možemo, ne uspijemo adekvatno upravljati ovom krizom. Ako pogledam e, pregled na sredini razdoblja strategije EU-a, vidim da su, e, da e, su svi znakovi označeni crveni. Jedan nije crven nego zelen, a to je, to je članak o invazivnim vrstama. Je, zelen je zbog toga što još nismo došli do faze provedbe. Jer vrlo često postoje zakoni, postoji zakonodavstvo koje se uvede i tada sjedimo samo i čekamo države članice da implementiraju, da provedu zakone. Ali ako, pogledamo se iz pregledno sredini razreda, to je temeljni problem. Dakle, problem dolazi u fazi provedbe. I što se tiče područja u fazi provedbe vidimo nevjerojatne rezultate. Često se žalimo rezultatima za europskog zakonodavstva, ali ako pogledamo direktivu o pticama i staništima, možemo vidjeti nevjerojatne rezultate. Možemo to smatrati najučinkovitijom e, direktivom, odnosno zakonom uopće, dakle tu direktivu o pticama i staništima. Dakle, to je trenutno stanje stvari. Imamo još pet godina za postizanje ciljeva, a svi znamo da nikada nećemo postići ciljeve ako nastavimo ovako. Naravno, moramo, možemo uperiti prstom, upriti prstom u države članice, ali što je sa Europskom komisijom? Ja sam u neku ruku razočarana pregledom na sredini razdoblja. Europska komisija se predstavila kao najpolitička komisija do sada. Ja smatram eh, Europsku komisiju političkim tijelom, ali ono što vidimo ovdje je dokument E, dokument jednog tijela za ocjenjivanje, za evaluaciju. Mi vidimo popis stvari koje ne funkcioniraju dobro i kada okrenemo stranicu očekujemo naći na rješenje koraka koje trebamo poduzeti kako bismo riješili e, situaciju, a takva stranica, takav popis ne postoji. Stoga moje najveće pitanje komisije, kao što je gospodin Links već naveo, što ćete učiniti sada komisijo? Koji je sljedeći korak? Hoćete li staviti ovaj problem na dnevni red e, šefova e, umjesto tako da oni raspravljaju o tome umjesto rješavanja pitanja na tehničkoj razini. Tako da očekujem zaista stvarno e, konkretne korake od strane komisije. Imam još jedno konkretno pitanje koje Eh, je vezano i za mnoga pismena pitanja koja sam putio u zadnjih nekoliko godina. U posljednje dvije godine uslijed eh, štednje eh, smo se dočeli velikim rezovima u proračunu prirode, zaštite prirode na nacionalnim razinama. Vidjeli smo da na europskoj razini drugačija situacija, ali znam da na nacionalnoj razini recimo E, u Nizozemskoj je bio e, red 60-70% nacionalnog proračuna za zaštitu prirode. Mm, u brojnim prilikama sam mm, se zapitao koja je situacija s drugim državama članicama. I sve do sada odgovor komisije bio taj da mi to ne znamo. Komisija uopće ne zna koje je položaj država članica što se tiče financijskog dijela e, očuvanje zaštite prirode. Tako da moje vrlo konkretno pitanje je sljedeće. Je li komisija već već izanalizirala nacionalne proračune država članica kako bi vidjela jesmo li e, mi financijski na pravom putu kako e, bismo E, uspjeli e, provesti direktive zakona na nacionalnim razinama, a drugo, koji su konkretni koraci koje će komisija poduzeti kako bi dosegla ciljeve 2020. Hvala vam. Hvala vam. Zadnji govornik, gospođa Oken, e, izvjestiteljica u Sjeni. Hvala vam lijepa gospođo predsjedavateljice i mogu zaista potvrditi riječ za riječ e, i složiti se s tim što je moj kolega rekao, zaista se slažem sa svime i e, problem je ozbiljan i sada moramo naprosto trebamo ozbiljnu akciju prije nekoliko tjedana ja sam sudjelovala na odboru regija gdje je predstavljeno izvješće u kojem su predstavljeni dobri rezultati što se tiče E, određenih zakona e, koji su stupili na snagu. No, nije nisu ti rezultati bili popraćeni također iz odbora za peticije. E, Zakon iz 2000. su pokazali da građani se žale, oni dolaze u parlament i doslovce se žale da mi ne poštujemo, da državnice ne poštuju vlastite zakone. E, mi zeleni e, e, smo dakle zastupali nešto što je zakon koji je prošao jednoglasno u odboru regija, možda je jedan bio suzdržan glas. I sada pitam, ja sam bila zvjececa u sjeni kada smo kada smo usvojili program pod irskim predsjedništvom i vrlo je jasno da, da komisija mora osigurati da sada imamo zakonodavne inicijative kako bismo došli do rješenja problema. Sada pitam komisiju Dakle, komisija se treba baviti svim e, stvarima, ne samo be, velikim nego i malim stvarima. O, očito e, je za, da za ovu komisiju priroda jedna mala stvar, ali to zaista nije u skladu s onim što smo odlučili u Europskoj uniji. Komisija mora poštivati ono što su političari odlučili, a ne ono što bi oni mislili da je ispravno. Tako da molim vas recite nam že, da li ćete se, e, da li ćete ispuniti ono na što ste se obvezali, ono što je bio obvezajuć zakon kada smo usvojili e, ovaj program za e, okolišne aktivnosti 2000 to je bilo jedno vrlo jasno obećanje i mm, nama treba napredak u ovom području. Možda ne možemo dosjeći ciljeve 2020, ali bilo bi fantastično da vidimo određen napredak i da vidimo da komisija zaista reagira. Hvala. Hvala vam lijepa, dragi kolege. Biću, bit će mi vrlo drago ako se držimo vremenskog okvira jer imamo vrlo mnogo točaka na našem dnevnom redu. Sljedeći govornik je gospodin Petrlan. Pa, gospa predsedujoča, gospodu Kaleh. Puno hvala. Gospodin Kaleha, njemu želim čestitati na njegovoj ulazi. Naime, on je u prošlosti bio odgovoran za zrakoplove i pretpostavljam da on sada ovaj problem sagledava iz ptiće perspektive. Zahvaljujem se na njegovoj ambicioznosti jer mi želimo zadržati raznolikost. To je naš cilj. Mm, fali nam dinamika, ali slažemo se oko ciljeva do 2020. Vrlo je važno da se pozabavimo sa životinskim vrstama koje izumiru, ali se moramo pozabaviti i sa zagađivanjem prirode, jer to je razlog koji dovodi do neotpornosti biljnih i životinskih vrsta. Potrebna nam je potrebno nam je iduće potrebno je izmijeniti smjer kojim smo do sada išli i potreba nam je održivi razvoj. Ja osobno se bavim pčelama i ovom temom smo se već često bavili i došli smo do idućeg zaključka. Svi dionici u ovom području moraju surađivati jer pčelari, samo angažman pčelara nije dovoljan potrebna nam je integralna strategija jer e, sektorski pristup nije dovoljno dobar. Moramo povezati sve strategije i to na području transporta, energije i okoliša. Prije svega zato što razvoj u području energetike ne ide u smjeru naših ciljeva toga bih e, volio kolegu upitati sljedeće. E, što vi mislite gdje nam je potrebno više strategije? Puno hvala. Thank you. Next, uh, e, Mr. huitama Gospodin Huitama, Da, hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Jedan od glavnih zaključaka e, je taj da države članice moraju e, kompletno e, provesti zakone o biološkoj raznolikosti. To je jedino, to je ujedno i moje pitanje. Možda možete reći nešto više o tome i možemo vidjeti da li postoje um, uništavanje konkurentnosti na tržištu i kako možemo riješiti to. Druga stvar, mislim da tehnologija može igrati um, dobru ulogu u postizanju ciljeva biološke raznolikosti. Um, možete li nešto više reći o tome da li komisija tu vidi potencijal e, i svrhu postane biološke raznolikosti i e, da li će možda se temeljiti na inovaciji kako bi se postigli ovi ciljevi. A treće pitanje je bilo sljedeće. Na primjer, e, Postoji mnogo mjera, na primjer e, kada smo raspravljali o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, ljudi jedino moraju ispuniti formulare i moraju postići određene stvari kako bi se postiglo zalenjivanje E, mislim da bi bilo bolje imati jedinice kako bi se moglo specificirati i nagrađivati poljoprivrednike za njihove uspjehe. Da li je to moguće i da li je e, komisija misli da je moguće imati politike koje su više orijentirane na rezultate? Hvala, gospođo Meja. Puno hvala. Tražimo mikrofon, govornica, molimo ne kupali mikrofon. Da, puno hvala gospođo predsjedavajuća. Puno toga je već rečeno. Ja se također želim zahvaliti na ovom izvješću na sredini razdoblja iako mi ostaje gorak okus u ustima jer mislim da nije dovoljno toga učinjeno po pitanju bioraznolikosti. Ljepota i raznolikost prirode je nešto u čemu svi u Europskoj uniji uživaju što cijene i ne razmišljamo o bioraznolikosti da bi ona mogla biti izgubljena i da je potrebno više učiniti i više ulagati. Želim jednu stvar naglasiti. Postavljeno je pitanje koje politike su prikladne za to da e, se napravi doprinos i mislim da bi poljoprivreda mogla više pridonijeti i još uvijek me ljuti da je e, rok e, što se tiče poljoprivrednih e, površina e, zadan do kraja svibnja, iako oni imaju jako negativan utjecaj na bioreznolikost. Stoga me zanima što bismo u području poljoprivrede mogli učiniti kako bi potaknuli seljake da više doprinosu, doprinesu oni to rado žele učiniti, ali oni su suočeni sa rokovima koji ističu krajem svibnja, a ti rokovi u svakom slučaju ne doprinose bioraznolikosti. Puno hvala. Hvala. sljedeća govornica, gospođa Danan. Merci, madame euh, la... Hvala gospođo predsjednice, hvala glavnom direktoru na, njegovom, na njegove prezentaciji. Govorit ću o metodama i odjeku komisije. E, cijene e, nezakonodavnog e, djelovanja i znanstvenog istraživanja E, komisija e, ima ciljeve koji nisu ostvareni, ali kaže da ima i e, rezultata i uspjeha. Prvo pitanje. Ima li komisija više analitičkih podataka a posteriori? Ako evropska strategija nije dobra, to nije samo rezultat klimatskih promjena E, e, na e, lokalna razina mora biti glavni čimbenik u provedbi. Imali smo neke vrste koje nestaju i to neke ribe koje nestaju iz naših rijeka E, mi e, moramo biti realistični, moramo raditi na lokalnoj razini. Koji lokalni alati su predviđeni za Što se tiče egzotičnih vrsta, e, invazivnih egzotičnih vrsta, imamo tu filosanitarne mjere. Tendencija je zabrana svih tih metoda. To je jedana kontradikcija i treće, koje je stav komisije e, u tom pogledu? Druga suprotnost, kontradikcije. Imamo okološne odredbe u e, slobodnoj trgovini, ali očito je da e, širenje invazivnih vrsta nije zaustavljeno. Mm, e, imamo očite dokaze za dobrobiti e, prirodne polinizacije. E, trebamo se boriti protiv djelovanja ove tvari o kojoj ćemo govoriti sutra, to je sulfoksaflor. Sljedeći govornik je gospodin Florent. Izvolite. Puno toga je rečeno, tako da bi mogao reći da skoro sve podržavam. I kada pogledamo ovaj dokument vidjet ćemo da se nigdje ne spominje napredak, pa je potrebno postaviti pitanje zašto je tome tako. I u mojoj domovini također nije sve kako bi trebalo biti. Mislim da države članice rade ono što žele. Vjerujte mi. Utoliko ja ne bih volio biti član Europske komisije, zato što Europska komisija jako dobro zna ako u pregovorima s nama u vijeću, e, ako tu e, e, raz dobije nekakve prostore, onda su to uvijek prostori za bijeg. E, često raspravljamo i kažemo e, i govorimo o e, grinding doprinosima. No, to je nešto što nije doprinjelo zaštiti prirode, nije joj ni škodilo, ali onaj tko vjeruje da je to doprinos bioraznolikosti, taj se vara, jer do kraja kolovoza će ova bioraznolikost već odavno biti mrtva. Znači moramo puno ranije početi. To je sad samo jedan primjer. No ono što mi upada u oči E, komisija je zamoljena da izradi prijedlog. Komisija će to sigurno učiniti, ali već je izrađeno 20 prijedloga i države članice nisu podržale te prijedloge. E, znam da ponekad tražimo previše, ali ako ja kod kuće želim objasniti e, u svojem izbornom krugu što je bioraznolikost, onda će mnogi e, reći da ne razumiju potpunosti što to znači. Znači mi u Europi imamo problem osvještenosti i to govorim i kao e, konvencionalni poljoprivrednik. Mi imamo problem sa osvještenosti što se tiče e, ne morate biti sanjar da biste to uvidjeli i mislim da bismo trebali surađivati i više raspravljati sa odborom za poljoprivredu. Sada često ne komuniciramo dovoljno dobro. Znači moramo naći onu srednju liniju. Mi sada ovaj proizvod, ovu ideju moramo dalje razvijati i stoga Europsku komisiju mogu samo potaknuti e, na to da jasno e, kaže državama članicama što je potrebno učiniti. Nažalost, e, u Njemačkoj situacija također nije puno bolja. No, pod velikim je upitnikom je li nam potrebno još zakonodavstva, možda su nam potrebne bolje kontrolne mjere, ali mislim da je najvažnije da pozovemo ministre poljoprivrede i da njih pitamo kako si oni zamišljaju budućnost, kako dalje. Jer ako nastavimo ovako, nećemo daleko stići. Moramo osvijestiti ljude kod kuće u svojim selima, naravno i u gradovima. To je vrlo težak zadatak, ali samo tako, barem ja tako mislim, ćemo postići nešto. E, bilo bi mi drago kada ne bih bio u pravu, ali bojim se da jesam. Thank you. Our last speaker. Hvala za govornik je gospodin Torvald. Hvala gospodin predsjedavateljice. Biću vrlo kratak i vrlo uh, iskren. Pročitao sam izvješće prošlo veče, juče na veče i mm, moj prvi dojam je da samo imamo makro brojke, grafove u ovom izvješću i to nam zaista uopće ne pomaže. Dakle, brojke na razini jer te brojke ne govore tko je izvršio svoju a tko nije. I to je e, recept za jednu veličinu koja odgovara svima, a ja bi želio znati tko je, nije učinio svoju zadaću, svoje zadatke i zašto. Jer ako pogledamo na E, zakonodavstvo Natura 2020, no to se čini e, u nacionalnim zakonodavstvima. Dakle, nacionalni zakoni se provode na nacionalnim razinama, ali mi imamo brojke koje e, ne govore tko je učinio što. Hvala vam. Hvala vam. Hvala na pitanjima komisiji. Gospodine Krespo, imate riječ. Hvala gospođo predsjedavateljice i počet ću s time s zahvalom svim članovima odbora koji su postavili mnoga pitanja. E, ovo je moj prvi mjesec na ovom poslu, tako da molim vas da mi oprostite ako ne uspijem odgovoriti na sva pitanja Bit ćemo naravno u bilateralnom kontaktu ja ću probati učiniti sve, dati sve od sebe, učiniti sve što mogu. E, vidio sam, odnosno osjećam nezadovoljstvo u većini vaših komentara. Vi svi govorite kako ste pročitali pregled na srednji razred, ali gdje su rješenja? Mi smo pročitali izvješće, odnosno pregled, problemi su biološke raznolikosti, ali što predlažete? Vidimo da nema dovoljno napretka, no što će komisija učiniti? Pročitali smo pregled, ali stvari ne funkcioniraju, stvari nisu dobro. I ja smatram da frustracija koju su mnogi članovi ovog odbora izrazili pokazuje e, da e, u temelju je jedna prava zabrinutost u temelju svega i za sve vas je E, je vrlo bitna zaštita biološke raznolikosti. E, e, moj kolega je bio vrlo, dao vrlo dobar primjer sa krizom koju imamo u Europi i time da je rekao da je to zapravo kriza na globalnoj razini. Zato je važno da riješimo ove probleme. Druga stvar, htio bih podsjetiti htio bih podsjetiti na sljedeće. Vidim da su mnogi članovi odbora nestrpljivi i želim e, podsjetiti na uvjete. E, prvo bih želio vas razuvjeriti i reći vam da smo mi e, u okviru, trenutno okviru sedmog akcijskog programa, programa zaštite okoliša. To je jedinstven program jer su sve institucije složile oko tog programa. On je usvojen u procesu odlučivanja i mi smo imali vrlo bitne ciljeve te smo se svi obvezali da ćemo te ciljeve ispuniti. Mi e, imamo, usvojili smo strategiju e, e, u biološkoj raznolikosti u trećem mjestu 2000 u desete u Europskom vijeću, tako da govorim gospodinu Vladiju, mi, mi ne, ne stajemo iza, mi stojimo iza svega, mi ne bježimo, pardon, od ovih ciljeva. Mi smo se dogovorili unutar Europskog vijeća i mi imamo e, jedan ukupni cilj da postignemo biološku raznolikost, raznolikost do 2020. i još imamo šest ciljeva o kojima moramo izvijestiti. Ono što činimo sada je sljedeće. Ja sam rekao već u svom, svojoj prezentaciji. Mi osiguravamo informacije, fakte o tome gdje smo sada komisija je bila zamoljena da osigura činjenice o tome gdje smo sada što se tiče različitih ciljeva. Da li e, postižemo napredak i da ili ne. Jesmo li bliže ciljevima, da ili ne. Što se događa e, u smislu e, provedbe direktiva o prirodi, o pticama, o morskom svijetu, što se događa na međunarodnoj razini što se tiče biološke bioraznolikosti. To je ono što mi činimo. Mi dajemo činjenice vama vama kao Europskom parlamentu te vijeću zato što je ovo politička komisija. Mi ne želimo um, sakrivati te činjenice u našem izvješću, u našem pregledu. Mi želimo njih predstaviti jer će jer ćete vi morati dobiti uh, te informacije. Ja očekujem od parlamenta da će reagirati politički kada dobije činjenice, kao i vijeće. Stoga institucije mogu uh, donijeti odluku uh, E, posljedično da li smo na dobrom putu, da li nismo na dobrom putu i tada ćemo imati političku raspravu mjerama koje treba poduzeti. Međutim, ono što činimo danas jest dajemo vama činjenice. Činjenice, kao što sam već rekao, su vrlo jednostavne. Vidimo da postoji e, mnogo toga što se još treba učiniti po pitanju biološke raznolikosti i činjenice, e, nekoliko vas je to spomenulo, činjenice su dane na makro razini kada smo uspostavili šest ciljeva i jedan jedinstven cilj biološkoj raznolikosti, dogovorili smo se da će to biti učinjeno na makro razini. Poruka ovog izvješća, ovog pregleda jest da da moramo poboljšati usklađivanje, provedbu e, zakona. I tu dolazimo do poteškoća. Ono što vidimo u ovom pregledu jest da se neke stvari dogodile, imali smo mnogo uspjeha na lokalnom, e, na regionalnom, e, na lokalnoj regionalnoj razini, razini. Ja sam ovaj vikend bio u balen württembergu bio sam dakle e, sa prijedanjima prirode koji su planinarili i mi smo im predali nagradu Prirod 2000 i oni su identificirali 40 staza, 40 e, lokacija koje su e, doprinjele e, očuvanju biološke raznolikosti. Mi na lokalnim, regionalnim razinama u tim projektima zaista postižemo rezultate. Gospodin izvjestitelj Demes Mekar je bio u pravu kada je također ovo naglasio a to je sljedeća biološka raznolikost je od velike gospodarske važnosti. To nije samo pitanje koje se tiče prirode i okoliša, nego i pitanje koje se tiče socioekonomske perspektive. Dakle, dolazim sada do mnogo pitanja koja e, su spomenuta. Gospodin Maker je e, pitao vjeruje li komisija da to više nije jedan bitan politički prioritet. Mislim da je. Ja smatram da je to veliki politički prioritet, zato upravo smo sastavili ovo izvješće i nadamo se da ćemo dobiti političke reakcije od parlamenta i od vijeća, te da ćemo krenuti naprijed. Gospodin Makar je također rekao, e, odnosno pitao kako možemo podići viš svijest e, e, u javnosti ja smatram da imamo vrlo mnogo dobrih slučajeva, dobre prakse koje možemo pokazati. E, to možemo učiniti u koordinaciji s parlamentom, pokazati primjere gdje je e, posao dobro obavljen, ali mislim da mi moramo tu surađivati s, e, s parlamentom, da to nije samo u nadležnosti komisije. Moramo surađivati sa odborom regija, zdravama članicama, moramo podići razinu svijesti i upravo zbog toga smo smo sastavili ovaj pregled jer je to e, također i e, uslijed rezultata Eurobarometra koji kaže da većina građana smatra da je ovo ozbiljno pitanje, mnogo građana također smatra da je to njihova odgovornost, oni se ne ustručavaju prihvatiti tu odgovornost, ali oni znaju da je potrebno, ve, potrebno veća osvještenost i to je područje na koje moramo raditi. Također kao što je gospodin Maker e, rekao mi moramo povezati javno zdravlje i biološku raznolikost. I on je također pitao kao i još jedna kolegica kako povezujemo ovdje e, usklađenost, provjeru usklađenosti. Mislim da rezultati e, savjetovanja, provjere usklađenosti, odnosno fitness checka mogu igrati veliku ulogu. Vi ste upitali možete li nam reći nešto više o tome? Da, mi ja moram tu zahvaliti svojim kolegama, e, vidite oni analiziraju 550 e, tisuća, oni su analizirali 550 tisuća odgovora e, za zakonodavnu usklađenost i mi ćemo podijeliti 20 studenog rezultate ove analize i vi ste pozvani 20. studenog na saslušanje koje ćemo organizirati sa svim dionicima kako bismo podijelili rezultate analize. Nakon što dobijemo rezultate analize mi ćemo se vratiti i vidjeti da li moramo e, pojačati e, zakonodavstvo jačati ili je to pitanje usklađenosti? Da li moramo učiniti više ili je to pitanje provedbe? Mislim da u ovom trenutku vam ne mogu sa sigurnošću reći koji će biti ishod jer moramo provesti analizu u potpunoj transparentnosti e, bez projekcije rezultata. Konačno bilo je pitanje vezano za crvene popise. Crveni popis je jedan od glavnih indikatora, pokazatelja E, stanja i komisija e, također e, provodi dodatne aktivnosti kako bi radila na crvenom popisu. Gospodin Lis je također napomenuo važnost biološke raznolikosti, rekao je da nam je potreban vremenski okvir pitao je da li se tu radi o promjeni direktive ili u provedbi direktive. Mogu potvrditi da je provedba direktive najveći e, problem, pitanje. I on je također pitao o kojim mjerama možemo raspravljati u ovom trenutku. Spomenut neke druge mjere, a to su nacionalne, regionalne, lokalne mjere, pitanje financiranja. Također u nekim slučajevima mi moramo provesti pravni postupak kao što komisija već i čini, oni nisu najbolje rješenje, ali ako se države članice ne usklađuju sa zakonima, ako ne poduzima sve nužne korake, mi moramo e, tada poduzeti neke, neke pravne e, korake, te također moramo poraditi na inicijativi e, o podizanju svijesti. Ne postoji jednostavno rješenje. Gospođa Kalebah je pitala o instrumentima i ne radi se to samo o implementaciji, o legislativi, o zakonima. Što možemo učiniti da financijski podupiremo države članice, posebice održane regije? I ovdje postoje dva važna izvora koja bih žele spomenuti. Jer program LIFE je tu na snazi, ali resurse nisu toliko veliki, toliko visoki. Mi imamo financiranje regionalnoj razini i mi imamo e, zajedničku poljoprivrednu politiku. I što se tiče ZPP-a, odnosno zajedničke poljoprivredne politike, mi smo postigli e, neki napredak u zelenjivanju prvog stupa, ali pitanje je kako će države članice reagirati, oni imaju vrlo veliku fleksibilnost, moraju e, one samo odabrati kako će integrirati mjere biološke raznolikosti i to je pitanje e, na, na koje moraju odgovoriti same države članice i što se tiče okvira revizije ZPP-a moramo vidjeti možemo li osigurati odnosno vidjeti mogu li poljoprivredne e, i šumarske prakse doprinijeti e, reviziji ZPP-a. Gospođa Kramenbach je također pitala o regulatornoj konzistenciji, kako možemo osigurati e, mainstreaming u ZBP-u, možda možemo učiniti više, surađivati više sa državama članicama, tako da izbor koje oni imaju u smislu ZPP-a dopušta veće i više mjera. Također eh, je gospođa postavaš jedno teško pitanje eh, što se tiče eh, izmjene prijedloga, ne znam kolike nadležnosti mi imamo u toj izmjeni prijedloga, ali mi smo aktivno uključeni u osiguravanju genetske raznolikosti koja se mora uzeti u obzir, ali mislim da opća uprava, glavna uprava te mora e, e, mora nešto reći po tom pitanju. Gospodin Gerbrande je također spomenuo e, da je biološka raznolikost u velikoj krizi, također je ukazao na nedostatak um, dobre provedbe i pitaju koji su sljedeći koraci koje ćemo poduzeti. Ja bih želio da mi uh, uzmemo ovaj pregled na sredini razdoblja kao um, jedan dokaz, činjenični dokaz koji je uh, koji smo podastrali na uvid institucijama, parlamentu. E, u svakom od ciljeva smo pokušali naglasiti gdje leži problem što se tiče programa Natura 2000 postoje određeni e, napredak, ali e, što se tiče određenih aspekata tog programa još uvijek treba uložiti veće napore, učinkovitije upravljanje financiranjem. Mi smo također u ovom izvješću, u ovom pregledu e, spomenuli invazivne vrste, E, i ostale, e, ostala pitanja, ali ja se ne slažem da rezultati nisu... Ja se slažem s time da rezultati nisu hrabrujući, smo očekivali bolje rezultate. Ono što moramo učiniti na temelju ovih rezultata je raspraviti sa parlamentom i sa vijećem. Možemo li zajedno osmisliti jedan akcijski plan, odnosno neke mjere e, koje će donijeti do rješenja. Ako se moramo koncentrirati na provedbu koja bi trebala biti ključna područja, koje mjere koje će parlament e, poduprijeti, e, kako e, poboljšati ovu politiku, kako podići osvještenost javnosti, kako poduzeti razne mjere, kako integrirati sve aktere. To nije samo pitanje kojima se bave političari, moramo uključiti lokalne zajednice, poljoprivrednike, lovce, lokalne zajednice. Tako da smatram da to vrlo bitno. Također je on e, pitao, upitao postoje li analize nacionalnih proračuna. Nažalost, mi nemamo dovoljne informacije o ovom pitanju. Moji kolege trenutno rade o prirodnom kapitalu e, računovodstvu, no i nemamo dovoljno e, informacija koje bismo mogli podastrati ovdje. Mislim da je kolega upravo kada je rekao da je bitno E, bitno surživati s drugim institucijama i e, tako da se nađe rješenje. Gospođa Auken e, je također kritizirala i rekla da nismo dovoljno politički, ali mi smo spremni, mi smo spremni ako imamo dobre ideje, ako se vi unutar parlamenta složite, ako se slože države članice, mi ćemo ići naprijed s tim mjerama. I onda ću reći da postoji napredak što se tiče sedmog plana okolišne akcije. Htio bih zahvaliti gospodinu Peterleu, prije smo surađivali u avijaciji i on također vidi probleme iz perspektive helikoptera, ali on također smatra se da je potrebna promjena. On je govorio o višegodišnje strategija. Odgovor je da, ali ne samo višegodišnja strategija, nego strategija koja će uključivati više dionika. Gospodin Huitenbao je upitao s pravom koja je situacija među državama članicama. Bilo bi dobro da znamo tko radi što, odnosno da li svi se usklađuju sa zakonima, s pravilima. Mislim da moramo učiniti više po tom pitanju, jer mi smo uspostavili ciljeve, imamo opće informacije, ali da e, mi moramo e, e, provesti detaljnu analizu i bit će nam drago da vidimo tko su dobri učenici, tko poštuje ono što smo zadali tko ne. Također je on upitao o ulozi tehnologije. Mislim da e, e, u vašem pitanju je, se skriva i odgovor. Inovacija može igrati vrlo važnu ulogu u očuvanju šuma. Inovacija e, E, već igra veliku ulogu što se tiče e, eko inovacija, eko turizma. E, mislim da inovacija je jako bitna i imamo dobre prakse koje možemo podijeliti sa državom članicama kako bi se podigla svijest o tome. Što se tiče ZPP-a, netko je spomenuo da imamo politiku koja je više orijentirana na rezultate. Da, e, odgovor je da i treba nam to, ali ovdje se želim vratiti na ono što je gospodin Florence rekao, a to je da je također odgovornost potrebno da se surađuje sa ostalim dionicima kako bi se došlo do rješenja. Prije e, nego što završim, želio bih reći da gospođa Melior je Eh, naglasila eh, vrijednost prirodama, Dam Dornano nije bila sretna eh, oko metodologije koju smo primijenili. Ona je mm, rekla kako komisija može pomiriti lokalne elemente. Ja se slažem, mislim da je važno raditi sa lokalnim zajednicama i vi ste u pravu, nije, ne radite samo o europskoj zajednici, izvješće, odnosno pregled E, kaže da kada su, e, odnosno ukazuje na to kada su ljudi uključeni na lokalnoj razini, rezultati su bolji. E, mislim da nam je potrebno više instrumenta kako bismo postigli bolje rezultate. Gospodin Florenc je također naglasio odgovornost država članica u suradnji sa poljoprivrednim odborom i e, još na kraju kolega je ukazao na e, brojeve na makro razini i e, ja se slažem s njime. Kako bih završio, želio bih reći da vam zahvaljujem. Mislim da je ovo bila vrlo dobra rasprava, vježba za mene u mojoj o e, mandatu koji je počeo tek prije mjesec dana. E, rasprave su živakne ovdje u parlamentu, ali e, u svakom slučaju želio bih reći da mi ćemo raditi na ovome i vidim da parlament ima vrlo jak stav u ovom području prije kraja godine Luksemburg će donijeti neke zaključke i zato ćemo biti omogućeno nama kako bismo E, poboljšali i došli do nekih e, rješenja. I ovdje bih htio uputiti jednu molbu Europskom parlamentu. E, to, ovo, ovo pitanje nije pitanje koje Europska komisija može riješiti sama. Mislim da vi koji ste izabrani predstavnici građana možete utjecati na građane kako bi se podigla svijest o tom pitanju. Mislim da u narednih nekoliko mjeseci ćemo stoga uspjeti poručiti građanima da ulaganjem u biološku raznolikost e, možemo najviše učiniti za budućnost e, ovog planeta. Hvala vam. Bojim se da smo jako zaostali sa dnevnim redom pa e, moramo ubrzati. Prije no što idemo dalje. Rok za vlade je 16. studeni. Ako ste e, spremni, idemo sada na javno saslušanje, ulaganje u e, bioraznolikost, izazovi i šanse. Sada ću otvoriti raspravom sa e, izvjestiteljem gospodinom demezmakerom. E, biti ću kratak. Kao izvjestitelj e, moram reći da sam vrlo sretan da smo unatoč toč e, kratkoći vremena mogli organizirati ovo saslušanje. Siguran sam da će stručnjaci koji su danas ovdje dati značajan doprinost i to će biti važan izvor za naše izvještaje koji ćemo završiti sljedećih nekoliko dana. Imali smo vrlo živahnu raspravu danas popodne, čuli smo razna stajališta i ja bih htio zapitati stručnjake kakove su njihove reakcije, koju će oni inspiraciju naći u ovoj raspravi. Mislim da je to dovoljno. E, mislim da nemamo vremena, gospođo predsjedateljice. Svjestan sam toga. Hvala. E, točno. Da, sada ću dati riječ gospodinu Robi Bileru. E, kratke izjava za odbor regija. Hvala predsjednice. E, dame i gospodo, zahvaljujem se za mogućnost da e, u ime odbora e, izvještavam o ovom predmetu. Envi je zaključio svoje stajalište 21. ovog mjeseca. To je mm, mm, kopije dokumenta vam možemo dati ovo izvješće u sredini razdoblja pokazuje da smo još daleko udaljeni od ciljeva koje smo si postavili. Ali niz iskustava pokazuje, uključivo i moje iz Luksemburga, e, pokazuju da su regije i gradovi već mnogo uložili u ove programe E, ja ću e, e, izvijestiti samo o četiri ključna pitanja u provedbi strategije za bioraznolikost. Prvo, Evropska unija i države članice moraju intenzivnije surađivati sa svima onima koji su odgovorni za bioraznolikost. To su regije, regije zajednice i gradovi Međutim, to se još nije dogodilo. Odbor regija je dao niz primjera. E, e, drugo, e, direktive o zaštiti prirodi su ekstremno relevantne za zaštitu habitata. Europska komisija mora paziti da dođe do integralne i koherentne provedbe E, te e, direktive treba još bolje iskoristiti. I što je vrlo važno, informacije i osvješćivanje javnosti, to treba intenzivirati. E, treće, unutar mreže Natura 2020. vidimo prve uspjehe, ali trebamo više zaštite prirode izvan tog okvira. Zelena infrastruktura e, se mora provoditi na svim nivoima vlasti, e, uključujući i transevropske e, mreže in zelene infrastrukture. Moramo u to uključiti i sve usluge E, drugi sektori e, također trebaju biti uključeni, naročito poljoprivreda. Na lokalnoj razini trebamo imati bolju suradnji. Europska zajednička poljoprivredna politika e, mora poboljšati svoja plaćanja. Ova strategija počiva i na još nekim elementima koji nisu ispunjeni to treba nadoknaditi. Hvala vam lijepa na pažnji. Thank you. Moj materinji. E, hvala lijepa. A sada izazivi u provedbi e, strategije. E, gospodin Luk Bas ima riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala na pozivu E, da dođem ovamo i e, kažem nešto o tome kako mi na to gledamo. Naročito u kontekstu koji vidim ovdje. E, to je unija članova vlade. Imamo 5000 članova stručnjaka. Mi smo također globalna organizacija pogledat ću na ovaj problem sa globalne perspektive i pogledat ćemo neke zabrinjavajuće trendove u globalno gledajući e, koji mogu imati utjecaja na globalnu raspravu. Vidimo e, da su, da su neke ambicije malo spale, e, a to pokazuje ovaj izvještaj. E, još jedan paradoks je, ovaj e, eurobarometar koji se e, prakticira u Europskoj uniji. 99% ljudi u Europi smatraju da je to važno, ali to se ne prenosi na njihovo glasačko ponašanje, jer političari još to nisu učinili svojim prioritetom. Svi se slažemo da je e, priroda ključna za našu dobrobit, ona ima intrinzičnu vrijednost, međutim moramo uvjeriti i ljude izvan ove prostorije. To je naš izazov. E, želio bih ponoviti ono što su kolege rekli, e, to širenje informacija bi bilo vrlo dobro. Tu se ne radi samo o problemima, već i o šansama to je spomenuo izvjestitelji. E, mi trebamo gledati e, stvari iz perspektive rješenja. E, današnje promjene u društvu se mogu koristiti tako da zaštitimo esencijalne funkcije prirode. Moramo, to smo nazvali već prije deset godina rješenja zasnovana na prirodi Moramo jasno identificirati gdje su ekonomske dobrobiti e, bolje e, zaštite prirode. Imamo e, ciljeve 2020. Već 2010. nismo postizali ciljeve koje smo si bili zacrtali, a sada ovaj izvještaj pokazuje da još nismo ni na pola puta. E, imamo dobre elemente, imamo neki vidljiv napredak. E, e, bez ove strategije bi gubitak bioraznolikosti bio mnogo gori. Ali zastrašujuće je kad pogledate kolike su vrste nestale. Mm, na i e, evropskoj i e, globalnoj razini e, govori se o deset tisuća vrsta, sve takstonomske vrste. Imamo velikih je broj vrlo rizičan i prije tim izumiranje. Osim toga gubitak bioraznolikosti se ne može vratiti E, e, taj sat se ne može vratiti unatrag. E, sad ću nešto govoriti o opasnostima. Počet ću mm, sa žetkom. Dati ću vam popis. Polju, poljoprivrede, prekomjerno iskorištavanje voda, šuma, i, a, uz to imamo i klimatske promjene što pogoršava stvari. Kao što sam rekao, e, spomenuo sam pritiske, govorit ću sad o neodrživoj poljoprivredi. Imamo i druge pritiske. U ovom izvještu e, crveno svjetlo, to je ono najintenzivnije crveno svjetlo, to kako poljoprivreda doprinosi gubitku bioraznolikosti. Ako on se ne radi održivo, onda je ona velika opasnost. Moramo koristiti naše instrumente mnogo bolje, oni postoje, moramo se bolje fokusirati na strategije, moramo govoriti o zajedničkim naporima neke, e, neke zemlje imaju ministarstvo za poljoprivredu i prirodu što je vrlo dobro. E, to bi mogla biti sugestija i za druge zemlje članice. E, poljoprivrede koje su dobre, poljoprivredne tehnike koje su dobre za prirodu Znamo e, koliko je štetno korištenje, prekomjerno korištenje pesticida i tako dalje. E, moram, ne smijemo gubiti pa, pašnjake, e, moramo nastojati obnoviti naše pašnjačke rezurse. Imamo tu i mnoge šanse Eh, jer eh, imamo opasnost da ćemo eh, izgubiti polinaciju. Mm, to je velika opasnost jer je to osnova poljoprivrede i proizvodnje hrane, dobre proizvodnje hrane. Sada veliki postotak pčela može izumreti. Pčele izumiru i to je velika opasnost. E, trebamo e, evropsku inicijativu za e, polinizaciju, to je zaštitu pčela i habitata. Na morskom području, u morskom okolišu, u ribarstvu, ovo zdrav okoliš nije samo važan za bioraznolikost i njenu vrijednost, već to osigurava i održivost ribarstva. Naravno, svi ove e, službe za ekosustave, one e, daju kruh milijunima ljudi u Europi. E, to smo mjerili sedam posto ribljeg fonda je ugroženo u Europskoj uniji. Mi znamo razloge, to je prekomjerni izlov, trebamo e, se zaista držati svih odredba nove ribarstvene politike. E, imamo dobre odredbe, ali implementacija je nedostatna. E, potpuna implementacija direktive o staništima, o habitatima E, tu imamo vrlo velike rupe u provedbi i e, e, imamo i direktive razne o prirodi mi imamo razna stajališta o tome. Mi smatramo da u ovom trenutku s obzirom na ove potrebe provedbe mislim da E, napori nisu bili dovoljno e, fokusirani. E, imamo, kao što sam rekao, dobre odredbe, ali provedba je nedovoljna. I gdje je to, ako to područje poboljšamo, mislimo da ćemo imati bolje rezultate. Ne, ne trebamo bolje zakonodavstvo, već ga imamo. A sada one svjetle točke u izvještaju. Mi e, surađujemo sa komisijom i parlamentom. Mm, e, želimo e, govorimo o direktivi, o uredbi koja je stupila na snagu početkom ove godine imamo i popis problema i to ćemo podnijeti e, krajem godine, taj popis. E, želim zaključiti time da kažem nešto o globalnoj ulozi Europske unije. E, također povezanom sa ciljevom, ciljevima očuvanja bioraznolikosti. Imamo i ciljeve zelenog razvoja. Tu trebamo dobre prioritete. Mnogi od ovih elemenata, ciljeva i potreba za djelovanje se mogu vratiti na okolišni e, aspekt. E, e, sada po prvi puta imamo integrirane okolišne pristupe u ovim ciljevima. To je velika prilika za Europu da nauči. Nadamo se i da će i parlament i komisija i potpredsjednik Timmermans surađivati s nama u tom pogledu. Imamo ovu globalnu odgovornost. Prvo, ako gledamo kako postupamo u Europi, onda e, to možemo povezati sa raspravom o klimatskim promjenama E, e, ako gledamo e, emisije CO2 od 1990. Mi tu slijedimo naš smjer, ali ako gledamo potrošnju u Europi, ona je mnogo prevelika. I ako gledamo emisije CO2 u našoj potrošnji, tu smo u zaostatku. Tu imamo ogromnu odgovornost, to treba popraviti. E, nešto još nije, e, što još nije e, riješeno. Ovaj paket koji je na, na stolu, to je velika mogućnost da stvari promijenimo. Moramo povezati ove agende što je koji puta vrlo teško. Trebamo misliti na recikliranje, na kružnu ekonomiju. To sve mora biti integralni dio naše rasprave. I na kraju odgovornost Evropske unije je ogromna. Imamo rezoluciju Europskog parlamenta 2014. Novi akcijski plan mi, nadam se da ćemo sve te planove striktno provoditi. Evropska unija e, e, e, mora biti model za druge zemlje na svijetu. E, imamo i ovu konvenciju o ugroženim vrstama e, CITES. E, moramo također pogledati kako zaštititi prirodu ali zaštitu prirode ne smijemo gledati kao samo trošak. Zaštita prirode je zapravo ulaganje. Ako prirodni kapital povećavamo, to je od ogromne važnosti za, i za gospodarski nap, napredak. Lokalne vlasti mm, igraju ključnu ulogu u ovim rješenjima zasnivan, zasnovanim na prirodi. Tu trebamo imati jake pro, projekte, lokalne vlasti treba poticati da na njima ustraju. E, i lokalne vlasti naravno moraju surađivati s parlamentom i e, drugim institucijama. Hvala lijepa. Sada ćemo e, govoriti o socioekonomskim šansama ulaganja u bioraznolikost. Gospodin Ignat Šops, Evropska vijeće za prirodu. Hvala lijepa. Vrlo mi je drago što sam ovdje Vidim da je moja prezentacija već na ekranu. Mm, e, Federacija Europa parkova je najveća mreža e, parkova na svijetu. E, imamo 30 milijuna hektara kojima upravljamo, a to je posta Natura 2000. Mislim da je najvažnije, i to želim ovdje reći, e, zaštita prirode zaista djeluje, ona funkcionira. E, imamo zakonodavstvo koje e, funkcionira. A to smo upravo i čuli od ostalih govornika. Još jedna stvar koja je već mnogo puta spomenuta ovdje E, sve što radimo je priroda. E, zrak koji dišemo, e, voda koju pijemo, hrana koju jedemo, sve je to priroda. Sljedeći diapozitiv, izvolite. Ono što radi naša federacija je isto što vi radite na evropskoj razini. Mm, mm, mi govorimo o raznim aspektima života, kako sve to povezati? Onda vidite da naravno ako se time bavite onda imamo razlike u provedbi na raznim razinama. Vrlo je teško naći neki način e, kako bi se neko pomirila e, sva ta zakonodavstva i strukture koje postoje u Europi. Ono što mi nastojimo raditi, e, uraditi kao Federacija Europarkova, mi želimo biti e, izvući ono najbolje iz onih stvari koje nas povezuje. E, mi smo to objasnili svim našim članovima. Mi nastojimo razmijeniti znanje i iskustva. E, mislim da tu možemo dati mnogo znanja našim članovima. Sljedeći dijapo. Evo, ovo radimo na e, imam zaštićena područja, sljedeći diapozitiv. Naravno, i to je najvažnije, i zato smo danas ovdje. E, Mm, gubitak raznolikosti e, je e, strašan. E, svake minute se rađa u svijetu 3500 ljudi na svijetu, a svake minute gubimo jednu vrstu. Mm, to ne smije potrajati, to treba spriječiti. Već su neki govornici to naglasili. Mm, mm, e, stavovi Evropljana prema bioraznolikosti. 80% ih e, smatra da je gubitak e, bioraznolikosti ozbiljan i da to treba zaustaviti. 76% ih smatra da je e, priroda za, e, ključna u sprečavanju klimatskih promjena. E, o, to ni, moramo prevesti bio raznolikost u jezik koji ljudi mogu razumjeti. naša federacija je vršila mnoga istraživanja o dobroviti mm, e, strategije 2020. koliko e, koristi to donosi. Mm, mi tu još imamo mnogo praznina, a te praznine treba ispuniti. E, trebamo premostiti ove jazove koji još postoje. Sljedeći diapozitiv E, integriranje svi, sa drugim politikama, to je već naglašavano mnogo puta ovdje. Mm, mislim e, da je dobro da je Jonathan Pac iz Globalnog instituta za zdravlje e, on je rekao da zaštićena područja mogu spasiti više života i promicati zdravlje nego što to može učiniti zdravstveno osiguranje i zdravstvena skrb. E, to možete e, reći svom liječniku kada vam bude prepisivao sljedeću pilulu. A sada e, dolazim do ekonomskih odnosa. Imamo tu ogromne mogućnosti za gospodarstvo. Imamo pozitivnu korelaciju između bioraznolikosti i održivog turizma tu imamo e, i socijalnu e, koheziju i druge aspekte. Mm, e, sada imamo konvenciju za održivi turizam. Mm, tu imamo 145 destinacija u 17 zemalja sa 441 milijunom eura koji su uloženi u taj program. 72 milijuna posjetitelja godišnje posjećuje zaštićena područja u Europi svake godine. A promet, kada e, računate promet e, u turizmu, e, recimo jedan dnevni posjetitelj koji potroši 10 eura na dan, a onaj koji prenoći potroši 70 eura E, tu imamo godišnji promet od e, više od jedne milijarde eura. E, evo što može učiniti održivi turizam. A sada idemo dalje. Imamo Hoge Kempen nacionalni park, to je mali nacionalni park u kojoj su uključene šest lokalnih zajednica, tu živi od, više od 6000 vrsti, što je značajno. Vidimo da posjetitelji e, vrlo rado dolaze u e, taj park. Imamo 47% e, više u odnosu na 2005. godinu. Svi znamo o TEB e, izvješće o e, ekonomiji e, ekosustava i bioraznolikosti. Mm, mogli bismo o tome govoriti danima, ali godišnji promet ovdje 191 jedan milijon eura godišnje. Tu imamo 5000 radnih mjesta, što je velika šansa za cijelu regiju. Ovo je sljedeća stvar. Sada dolazimo na političku razinu. Što vidimo u posljednje dvije godine jeste da se i neki drugi e, e, ljudi pridružuju našoj platformi. Čak je i e, Papa nam se pridružio. Obama je tu, Ban Ki-moon, Christine Lagarde, i e, gospodin Herman van e, Rompuy, e, bivši predsjednik vijeća. Oni sudjeluju u našim naporima i <clears throat> daju nam veliku potporu. Svi vide koliko je ova situacija hitna i stoga vas molim. Mi vas trebamo morate postati ambasadori e, borbe za e, očuvanje prirode. Mi moramo voditi sve agende, ne samo agendu o klimatskom e, promjenama, već i u agendi o održivom gospodarstvu. Svi moramo preuzeti našu odgovornost priroda je naša stvar, moramo imati i tu i poslovnim, e, e, poslovni plan, moramo e, razmišljati globalno, a djelovati lokalno. Hvala lijepa. A sada ćemo govoriti o zelenoj infrastrukturi i geološkom inženjeringu u Francuskoj, gospođa Virginie Tumula, ministrica za ekologiju i održivi razvoj u Francuskoj. Hvala lijepa. E, dobar dan svim, svima. E, radim u ministru za ekologiju. Ja sam e, ovdje da vam govorim o rješenjima za održavanje bioraznolikosti. Mi dijelimo sve ovo što je ovdje rečeno E, činjenice da očuvanje bioraznolikosti može biti izvor e, gospodarske aktivnosti i e, stvaranja radnih mjesta. Stoga to treba promicati i podržavati. Moramo to bolje definirati i moramo osvijestiti i političare kao i lokalne zajednice na svim razinama naš je cilj da, mm, da e, radimo na bioraznolikosti u parkovima, ali isto tako e, na bioraznolikosti na svim područjima, ne samo u bioparkovima. Moramo e, razviti geološki inženjering. Što je to? To su poduzeća koja se bave zaštitom Eh, i obnavljanjem ekosustava. To su poduzeća koja rade na raznim razinama eh, u svim fazama projekata. Mm, oni eh, analiziraju ekosustave i onda objašnjavaju kako izvjeći utjecaje, štetne utjecaje ljudske ruke na te ekosustave ili kako kompenzirati za te utjecaje. One uključuju razne profesije, imaju tu znanstvenike, ali tu imaju i praktična poduzeća e, koja sudjeluju u provedbi, u, e, e, u radovima na projektima one razvijaju instrumente eh, za očuvanje bioraznolikosti. Mm, tu imamo razne, razna područja. Eh, mm, ta poduzeća odgovaraju eh, svim ciljevima, raznolikim ciljevima zaštite bioraznolikosti. Kako bolje zaštititi ta poduzeća? Imamo niz aktivnosti Imamo e, jedan godišnjak e, koji e, dijelimo dionicima kako bi saznali što ove organizacije rade, kako mogu imamo također i naše reklamne reklame na internetu na francuskom i engleskom Imamo i jedan, e, jednu knjižicu o, našoj aktivnosti. Isto tako smo organizirali e, aktivnosti na raznim izložbama e, i na, u seminarima. Jedan seminar na kojem sudjelujemo sada se zove World Efficiency E, to je za nas veliki uspjeh. E, e, također smo organizirali veliku nagradu za naš ekološki inženjering. To sve mora biti i u službi raznih sektora, uključujući vodoopskrbu i upravljanje vodama. Važno je da imam e, da e, identificiramo e, ideje i onda ih pretočimo u konkretne projekte imamo i jednu povelju o, našem inženjeringu odredbe te povelje trebaju svi dionici poštivati mm, to je naravno e, postavljeno na dobrovoljnoj bazi. I na kraju imamo jedan, jednu promatračnicu, jedan observatori e, koji uključuje razne e, profesije. Tu radimo i na osposobljavanju. E, važno je da imamo kompetentne ljude koji tu rade i e, tako odgovaramo na stvarne potrebe. Evo, ovo je opći pregled naših aktivnosti. A sada ću nešto reći o e, sljedećoj fazi. To je prilagadba budućih ulaganja u Francuskoj za održivu ekonomiju. Tu se radi o inovacijama u svim ekonomskim sektorima. Pokazali smo eh, da eh, eh, to ima veliku važnost za očuvanje bioraznolikosti. Mm, naši članovi su mala i srednja poduzeća. Pa ovi projekti moraju biti prilagođeni njihovim kapacitetima E, moramo e, biti inovativni. E, inovacije na tehnološkom pogledu, ali također i u pristupu lokalnim zajednicama. Moramo uključiti razne projekt, profesije i razne sektore, turizam, poljoprivredu i druge koji mogu utjecati na bioraznolikost. E, ova ideja pojačavanja e, inovacija, na tome inzistiram. E, to je zaista nešto što držimo vrlo važnim. Naš je cilj, to je cilj ulaganja u budućnost, to je razvoj novih tržišta, novih aktivnosti E, mi ne radimo na klasičnim subvencijama. Moramo i e, lansirati aktivnosti koje će biti reproduktivne i koje će se razvijati i u drugim e, regijama, u drugim poduzećima, na drugim mjestima. Mi e, imamo tu mnoge alate i instrumente, e, pokrivamo i do 25% troškova određenog projektima. E, dajemo i do 200 tisuća eura po projektu. Dajemo podršku inovacijama, stvaramo radna mjesta. Mi nastojimo E, imati e, projekte za mala i srednja poduzeća. Mm, imali smo jedan natječaj za projekte prošle godine. E, želimo, mi pomažemo i malim i srednjim poduzećima da pripreme projekte. Oni imaju 20 minuta za prezentaciju svakog projekta i e, onda im prije kraja godine dajemo sredstva. 22. E, veljača ćemo e, zatvoriti ovaj prvi ciklus. Ideja je da brzo napredujemo i da to odgovara potrebama malih i srednjim poduzećima. Jer koji puta su ta poduzeća vrlo krhka. Evo prve reakcije na ovaj projekt. Kao što sam rekla, e, mi smo tek e, sada na početku. E, Puna sam nade da će ovaj projekt nam dozvoliti da prikupimo nove i zanimljive ideje. Radimo na raznim osovinama i aspektima bioraznolikosti. Dajemo mogućnosti poduzećima pratimo njihov rad, e, osvješćujemo javnost, e, to je vrlo važan aspekt naše djelatnosti. Imamo sada projekte o, raznom razmještanju i migracijama e, vrsta. To mogu biti i vrlo tehnološki instrumenti E, recimo analiza podataka e, mi e, naravno imamo već i veliku bazu podataka mm, gledamo utjecaje raznih projekata na bioraznolikost ideja je da su inovativne e, a, mm, akcije, inovativni projekti. E, novi instrumenti koji će e, pomoći pri obnovi bioraznolikosti. I na kraju, zadnji slajd, imamo još dvije druge osovine. To je partnerstvo u financiranju projekata. Ideja je da, e, da imamo kompenzaciju po ponudi e, e, moramo imati alate za poduzeća koja će im pomoći pri realizaciji projekata. To je jedan od naših ciljeva. Naravno, E, moramo imati i sredstva za inovativne e, ideje. I na kraju zadnji element, mislim da će vam se to svijest, svidjeti jer je bilo pitanja o poljoprivredi. E, imamo od države ekosustave. Tu imamo nekoliko projekta, projekata o, za održavu poljoprivredu. poljoprivreda će time postati učinkovitijom E, ova moja prezentacija postoji i na engleskom. I zahvaljujem na pažnji. Merci beaucoup, madame. Hvala lijepa, gospođo Dimolon. Sljedeći govornik je gospodin Jurgen Tak, direktor Istraživačkog instituta za prirodu i šume o razvoju i održivo, održivom razvoju e, šuma i prirode. Draga gospodo predsjedavajuća, članovi e, vijeća, dame i gospodo, želio bih započeti sa kratkim pregledom e, velikih europskih glavnih, odnosno glavnih europskih inicijativa o razvoju znanja i održivom razvoju od 2010. godine e, na međunarodnoj razini i na razini država članova učinjen je veliki napredak e, što se tiče znanja u politike biološke raznolikosti e, to je pružilo okvir za strategiju biološke raznolikosti 2010. te kriterije mjerljivosti e, usklađivanja s tom strategijom. Izvješće iz 2015. o e, biološkoj raznolikosti e, i izvješće o stanju prirode 2015. i stanju morova 2015. također su zapravo E, temeljeni na činjeničnim e, stanjima izvješćima država članica znanja o ekosustavima na, u europskoj razini e, je doneseno pod okolišnom inicijativom izvješća, odnosno instrumenta MAS, koji je jedno moćno, moćan alat kako bi se održala e, kako bi se pridonjalo mm, održavom razvoju unutar Europske unije, a to je e, schema procjene e, usklađivanja sa strategijom biološke raznolikosti koja je najcijenjeniji alat takve vrste Europskoj unije. Europska komisija također Europska komisija također zurađuje sa e, e, raznim drugim institucijama e, kako bi se dodatno radilo na ovom pitanju. Pristup, pristup podacima i pristup, odnosno proces donošenja odluka je također jedno važno pitanje. Sustav biološke raznolikosti u Europi mis ili majs, kako, ne znam kako se izgovara, je također e, strašno važan alat koji e, e, pomaže nadgledanju posljednog ciljeva strategije 2020. Ovaj instrument prikuplja informacije iz različitih izvora. Danji razvoj uključuje doprinose dionika, građana i zajednica kako bi se ojačala e, baza znanja i e, poboljšao pristup e, biološkoj informacijama koje se tiču biološke raznolikosti. Što se tiče cilja 6, strategije Europa 2020, GERSE, odnosno zajednički istraživački centar, je razvio observatori za zaštićena područja, DOPA je kratica za taj observatori. On je e, osmišljen kako bi nadgledao biološku raznolikost u zaštićenim područjima na globalnoj razini. DOPA je prepoznata E, od strane Konvencije o biološkoj raznolikosti kao referentni informacijski centar kako bi doprinio e, napretku ciljeva e, te ciljeva izvješća, odnosno te doprinio izvješća 2014. o zaštićenom planetu. Ostali projekti na razini Europske unije, samo ću spomenuti nekoliko njih, kao na primjer Biopama, OFAC ili BIT, BIT su također bili strašno važni. Malo ću reći nešto više o BioPama projektu. E, oni također oni također rade na biološke e, biološkoj raznolikosti ACP zemljama istočnoj i centralnoj Africi te zemljama Karibskog otječe Pacifika. Danja provedba principa e, procedura koje se često koriste u smislu prikupljanja informacije, informacija kao i program e, Kopernik e, će e, poboljšati pristup informacijama, eliminirati dodatne bio, biro, dodatnu birokraciju kako bi se poboljšalo izvještavanje i donošenje različitih zakona. Što se tiče uh, europske okolišne politike, uh, ona se ažurira svaki tjedan i uh, sažimaju se razne studije, izvješćuje na jednostavnim jezikom, te su studije pomno odabrane što se tiče relevantnosti europskih politika. Što se tiče europskih inicijativa, definitivno moram spomenuti program Horizont 2020 dvadeset koji omogućava mogućnosti za koncentraciju na e, istraživanje i na istraživački potencijal kako bi se e, uposlili novi resursi e, te se došlo do rezultata na europskoj globalnoj razini. Što se tiče jednog pitanja koje nije spomenuto u pregledu na sredini razdoblja, e, vrlo je pozitivan signal e, suradnje između glavne uprave za okoliš i za istraživanje i razvoj, jer su oni surađivali na, velikoj, na velikom broju projekata kao i na programu Horizon 2020, a i u prošlosti e, u raznim inicijativama što se tiče ekosustava i biološke raznolikosti postoje velik broj projekata koji se specifično bave aspektom biološke raznolikosti. Također je važno reći da unutar programa Horizon 2020 postoji broj raznih inicijativa koje su direktno povezane s biološkom raznolikošću i e, istraživanje vezanom za to područje. Postoje rješenja e, koja su zelena rješenja, rješenja zelene infrastrukture, povećani interes za e, sistem geos opažanje zemlje, odnosno observacija zemlje. Što se tiče glavne uprave za istraživanje i razvoj, um, to, ta opća uprava podupire biološku raznolikost i postoje razne institucije 18 europskih zemalja koje promiču odličnost, odnosno izvrsnost, e, inovaciju, istraživanje što se tiče održivog razvoja i upravljanja biološkom raznolikošću od 2015. Ovaj program je pod 2000, pod programom Horizon 2020. Europske države članice sudjeluju i, na primjer, Flemenski istraživački institut eh, financijski zrač, značajno doprinosi, na primjer, ciljevima ove godine. Što se tiče Horizonta 2020. Brojni Mehanizmi podrške su financirani unutar FP7, to su programi Spirali Kneu, samo ću spomenuti to dva, to su dva najvažnija, najslavnija poznatija programa. Unutar programa Horizon 2020 postojaće specifični ciljevi koji će e, doprinositi koordiniranju i podršci, istraživanju inovaciji za upravljanje prirodnih resursa, u ono što vidimo ovdje jest da su brojni projekti u ovom području e, da imaju probleme noseći se sa e, europskom, europskim zakonodavstvom što se tiče financiranih projekata, postoji potreba za fleksibilnošću, a ako želimo iskoristiti postojeće znanje moramo konzultirati stručnjake na razini Europske unije kada govorimo fleksib, kada kažem fleksibilnost pod time mislim e, na sljedeće koji institut se bavi kojim e, pitanjima ako želimo se baviti novim pitanjima novim problemima koji će se dogoditi u budućnosti na primjer unutar naredne tri godine potrebne su nam fleksibilnije sheme koje će financirati ovakvu vrstu istraživanja Sada ću reći nešto o inicijativama unutar država članica i posebice što se tiče mog e, istraživačkog e, instituta, instituta za istraživanje šuma i prirode u Flandriji. Mi smo unutar našeg instituta e, definirali tri, tri glavna stupa. Jedno su pravni instrumenti, E, podrška politike, evaluacija politike, to se odvija na lokalnoj i nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini. Moj odbor e, nadgleda implementaciju Nature 2020. u Flandriji. Što se tiče podrške politike, to govorimo o ekološkoj politici, istraživačkoj politici, civilnom društvu, a treći stup istraživanja je strateško istraživanje, on postaje se važniji tu se radi o, istraživanja, o istraživanju stvari koje moramo znati mi u Flandri kako bismo riješili probleme i kako bismo doprinijeli bolje, boljem zakonodavstvu unutar sljedećih 50 i 15 godina. E, donijeli smo jasan odabir da će strateško istraživanje unutar našeg odbora, unutar našeg instituta biti direktno povezano sa strategijom Natura 2020. Samo da vam dam neku ideju o našoj inicijativi. E, mi provodimo inicijativu u kontekstu, u flamenskom kontekstu, u kontekstu Belgije postoji brojne evaluacijski kriteriji. Te nam je potreban unutar tog strategijskog istraživanja potrebni su kriteriji evaluacije, E, zatim dokazan, dokazana potpora e, strategiji bioraznolikosti 2020. te znanstvena izvrsnost. Što se tiče proračuna, proračun, radni proračun od 7.2 milijuna eura. Postoje također i brojne, brojne pitanja unutar istraživanja kojima se moramo pogrinuti u budućnosti ali kao direktor ovog instituta imam posebnu specifičnu poruku po riječima Edwarda Wilsona koju ćete moći pročitati na sljedećem slajdu, dame i gospoda. E, mi se gušimo u informacijama, a e, e prijeko nam je potrebno znanje i mudrost. Hvala, hvala gospodine. Tak sada pozivam e, izvjestitelja ako ima pitanja. Ja, ik heb ja. Ehm, ja sam si puno toga zapisao. Kao prvo želim svim govornicima zahvaliti. Očito je da moramo odabrati e, proces u koji će biti uključene različite skupine, znači lokalna i regionalna tijela. Ona igraju važnu ulogu i čine razliku, no važno je da uzmemo u obzir i one kojih se problem tiče, no kako to provesti u praksi, Da se postavlja pitanje što očekivati od Europske komisije i tu sam se sjetio i primjera poljoprivrede. Gospodin Bas je već rekao, poljoprivreda može imati i prednosti e, ako se poboljša biološka raznolikost. Možemo uključiti različite dionike, to bi mogla biti prednost. To bi mogla biti prednost da imamo radnu skupinu na visokoj razini, e, to bi imala prednosti za raspravu, e, za raspravu u kojoj se poljoprivreda više ne bi smatrala neprijateljem biološke raznolikosti i već je rečeno da se priroda mora zaštititi, a to pruža i gospodarske prilike. Već se iznijeli neke brojke i te brojke su jasne, govore same za sebe. Primjerice, e, spomenuli ste regiju u Flandriji, Hohenkampen, e, to je jedan dobar primjer, no dobri primjeri e, ukazuju i na one loše stvari, jer ponekad to funkcionira, ponekad ne. Koji su razlozi da ponekad e, to funkcionira, a ponekad ne? E, koji je razlog neuspjeha? Vi ste naveli primjer održivog turizma održivog turizma na europskoj razini u 28 država članica. U čemu je problem? Zašto u nekim državama takvi ciljevi ne postoje, a u drugim e, državama se puno toga nudi po ovom pitanju? Što misle naši stručnjaci? Što misle o tome kako Europska komisija provodi ova pitanja? Thank you. Hvala. Sada eh, otvaram raspravu. Eh, imaju li ostali članovi kakvih pitanja? Nitko. Tada dajem riječ ponovno govornicima. Gospodin Bas, eh, hvala. Drago mi je da ste potakli pitanje uključivanja dionika kao što sam već to napomenula u svom uvodu. E, mislim da je ovo e, po definiciji organizacija e, dionika od 1948. uključujemo dionike raznih organizacija za očuvanje okoliša kao i vlade u, naše, u naš rad i smatram da bitno je um, bitno je ostvariti ovu depolarizaciju mislim da će nam komisija nadam se pomoći u ovome i danas um, nam je drago da smo govorili o europskom programu za ICM i e um, također je bitno ostvariti raspravu, detaljniju raspravu i e, prodiskutirati o tome kako mogućnosti za poljoprivredu se mogu bolje iskoristiti. Neke države članice e, zaostaju pomalo, a ono što, smo, što bismo mi mogli učiniti jest e, e povezati e, on, države članice koje zaostaju s onima koji su ostvarile napredak kako bismo pomogli ovima koji zaostaju moramo učiniti procjenu po tom pitanju procjenu situacije država članica također provedba mora biti solidna korektna E, mora biti, mislim da jest, ali može biti e, još i bolja i još više napora se treba uložiti u e, to da se ostvare što bolji rezultati. Hvala gospodine Šops, hvala gospodine Smakeru na vašim pitanjima povezanim sa održivim turizmom i s druge strane o pitanjima, pitanjima o tome zašto se napredak uspjeh postiže na jednom mjestu, na drugom ne. Pa zašto su neka mjesta uspješna, neka ne. Mislim da po prvi puta e, smo počeli izračunavati e, koristi dobrobiti biološke raznolikosti. To je e, proces koji se dvije od posljednjih pa, pet godina i vidi se, vide se učinci, pozitivni učinci. Tako da je bitno, širom svijeta, tako da je bitno da podijelimo rezultate o koristima biološke raznolikosti, da govorimo o gospodarskoj vrijednosti, o metodolo na metodološki način kako bi se ljudima približile te koristi. Dakle, to je prva točka što činiti u regijama po tom pitanju. No, ono što je još bit, bitnije, jedno, jednako važno je voljnost e, institucija, država članica da to tako učine. Naravno, zaštita biološke e, raznolikosti se čini iz, iz, iz intrinsičkih e, pobuda, ali a također e, mislim da je bitno i učiniti to i na nacionalnoj razini. Bitno je e, političari su također bitni u ovoj priči i njihova uloga je bitna kako bi se uočila e, vrijednost biološke raznolikosti prirode i divljine i kako bismo zaštitili ta područja. Još jedna stvar je povelja za održivi turizam. Sada postoji 145 zaštićenih područja, 34 zemlje i tu se radi o voljnosti regija. Regije moraju imati volju kako bi provodile održivi turizam u održenim područjima, postoje certifikati, a ono što sada, čemu sada svjedočimo posljednjih 15 godina, e, zemlje i organizacije sada imaju volju da sudjeluju u tome jer zaista vide dodanu vrijednost u ovom procesu one zemlje koje su zaista zainteresirane. 7. prosinca um, davat će se nove povelje o državnom turizmu u Europskom parlamentu i naravno europski cilj je uh, imati barem jedno uh, održivo uh, područje za zaštićeni održivi turizam u svakoj državi članici. Hvala. Gospođo Dumulan. Hvala lijepo ja sam htjela govoriti o konkretnim projektima i kako se oni mogu provoditi na nacionalnoj razini. Imamo jedan e, financijski instrument za prirodni kapital. To je tipičan instrument koji evropski koji e, nam može pomoći u provedbi e, projekata E, e, za e, održivost, za održivu bioraznolikost i to projekte koje će voditi mala i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća moj je san da financiramo i do vrijednosti od 1 milijun eura Eh, to bi nam omogućilo da imamo veće projekte eh, eh, kako bismo onda osigurali široke koridore bioraznolikosti. Mm, naravno imamo velike klimatske razlike, ali i sličnosti sjever Francuske i jug Belgije. Tu smo u situaciji gdje možemo imati zajedničke projekte obnove i očuvanja bioraznolikosti. Mislim da je to vrlo važan e, financijski instrument koji nam daje Europska komisija. Mm, e, već e, čuli smo i to podržavam. Bioraznolikost je gospodarski sektor koja doprinosi europskom rastu, gospodarskom rastu. Tu imamo profesije koje su evropske profesije. E, to su profesije koje ne, ne želimo izvoziti. Mislim da je to pravi gospodarski sektor e, u koji moramo zajednički ulagati. E, mislim da svi idemo i u istom smjeru na tom području. Hvala. Hvala lijepa. Želi li još netko uzeti riječ? Izvolite. I will limit myself. Ograničit ću se na jedno pitanje koje je sljedeće. Zašto to? Za pitanje koje postavljam zašto nekad profunkcionira, a zašto nekada ne. Danas imamo mnogo globalnih problema. E, spomenuli smo problem biološke raznolikosti, još jedan problem je problem klime. Problem klime je globalni problem koji je mnogo lakše rješiv. Dakle, on se može rješavati na globalnoj razini i tu postoji velika razlika od, dakle, od, što se tiče problema biološke raznolikosti, to postoji, jest global problem, ali potrebno su lokalna rješenja. Možemo reći da postoji niz globalnih rješenja koje se mogu primijeniti i čak i tada ta globalna rješenja moraju biti primijenjena na lokalne situacije, a e, to čini cijelu situaciju još težom i teško je naći pronaći točne, prave, adekvatne mjere s kojima ćemo se nositi s problemom biološke raznolikosti. Hvala. Sada bih željela e, ponovno zapitati izvjestitelja da li ima možda nekih zaključnih e, napomena. Ako ne, onda ću zatvoriti raspravu. Thank you very much. Hvala vam lijepa u ime našeg odbora. Hvala svim govornicima i hvala e, na doprinosu e, ovoj raspravi. Hvala vam. Next item on the agenda. Sljedeća točka na dnevnom redu je prigovor u skladu s člankom 106 poslovnika maksimalne razine ostataka za sulfoksaflor. daću riječ Silvi Godin. Merci, madame la présidente. Hvala predsjednice. Na opće čuđenje komisija je e, odobrila sulfoksaflor. To je novi insekticid E, koji proizvodi jedna američka firma. E, on dijela na e, receptore pčela, to jest na središnji živčani sustav pčela. To u insektima prouzrokuje drhtanje i na kraju smrt. To je jedan nikotoid. 10. rujna je naš odbor e, dao e, e, prijedlog za maksimalnu razinu ostataka za sulfoksaflor. Istog dan jedan američki sud je zabranio sulfoksaflor jer s opravdanjem da je to preveliki rizik za preživljavanje pčela. U svjetlu ovih odluka i sa tim saznanjima to eh, me je eh, navelo da eh, podnesem ovaj prigovor. Sulfoksaflor je zabranjen u Americi od 2013, dozvoljen 2013. Onda su pčelari ustanovili smrt milijardi pčela. I to je onda dovelo do zabrane sulfoksaflora. Treba znati da već dvije godine E, e, društvo Agroscience nije mogao dati dokaze o učincima e, sulfaksa flora na pčele. Od djet, u rujnu 2011 je podnesen prigovor na uredbu u, u jednom zakonodnom okviru koji više nije na snazi tu imamo sada poštrojenje e, enodavstva u uvođenje novih e, pesticida. E, EFSA je 2014. nije izričito rekla da je sulfoksaflor nikotinoid, ali kaže da je toksičan za pčele. Ona kaže ne možemo isključiti da je sulfoksaflor toksičan za pčele E, I tu još nemamo potpunu evaluaciju e, rizika. E, I ti Evropska unija je zabranila nikotinoide 2013. E, mi ne znamo kakove, e, e, kakovi su ostaci sulfoksaplora na cvijeću i bilju. Čudimo se da komisija je dala vrijeme od dvije godine da se dokaže da sulfoksaflor nije toksičan za pčele a imamo već dovoljno informacija iz SAD-a. E, I u zaključku možemo reći ovdje se suočavamo sa velikim e, rizikom za poljoprivredu. E, ili ćemo dozvoliti ovaj proizvod sa posljedicama koje znamo ili ćemo iskoristiti ovaj prigovor da to spriječimo komisije je izabrala legalnu sigurnost, a e, zanemarila je sigurnost za okoliš. Danas e, ne možemo reći da nismo znali za te događaje. Od 2013. znamo da je ovaj insekticid predstavlja velik rizik, rizik za pčele i stoga se moramo boriti protiv odobravanja, odobrenja korištenja sulfoksaflora. E, dodat ću ovemu da je cilj uredbe od 2009. na ML za maksimalne razine ostataka e, ostavio velike praznine koje ne možemo e, tolerirati Sulfoksa flor svakako e, nikako nije kompatibilan sa ciljevima zaštite priredbi. Moramo e, dići sve na, na e, uzbunu i pripremiti novi tekst o toksičnosti sulfoksa flora. Moramo pozvati komisiju na odgovornost pogotovo zbog toga što ova saznanja iz Amerike već postoje dulje vremena molim da u općem interesu e, e, reagirate na ovo i zaštitite pčele. Sada ću dati riječ e, gospodinu Hosiju i drugim članovima. Prethodni govornici su iznijeli neke čudne komentare nakon što je SAD 2015. zabranio ovu tvar e, začuđuje da je ta tvar odobrena, iako je u SAD-u jasno rečeno da se radi o neonikotinoidu. Pa se postavljaju razna pitanja zašto Europska komisija nije klasificirala ovu tvar kao neonikotinoid, zašto je u Europi izdana dozvola, iako znamo da u SAD-u teče sudski proces i e, znamo da će izgubiti taj proces. Možda je izvršen pritisak na Europu, da se barem na europsko tržište pusti ova tvar, tako da sve ovo vrlo začuđuje. Mi imamo preventivno načelo u Europi, e, smatramo da smo vrlo strogi, a da smo baš po ovom pitanju gori nego SAD, to je doista čudno. To Europska komisija mora obrazložiti. Puno hvala. Thank you. Now Mr. Pedicini. Gospodin Pedicini ima riječ. Jo. Hvala, gospođo predsjedanič. Što se tiče neonikotinoida na temelju dva mišljenja EFSE, oni imaju utjecaj na ljudsko tijelo i u fazi razvoja. Što se tiče, bez obzira na da kritike se, Europska komisija prihvatila je sulfoksafloru pod uvjetima koji ne poštuju e, najviše moguće emisije 4 mikromiligrama, odnosno miligrama po kilogramu. To bi što se tiče proizvoda koji sadrža, sadržava e, nikotinoida, oni mogu biti opasni e, a rizik toksi, toksičnosti e, za pčele je prepoznat od strane proizvođača, a jasno je da e, nisu svi e, rizici za čovjeka još izanalizirani, tako da gospođa Godin je u pravu i također tražimo prezentaciju studija koji studija koji govore o um, rezultatima, te bismo željeli jedno istraživanje koje bi, koje, koje bi pojasnili um, razinu toksičnosti. Iz naše perspektive ne moraju građani um, dokazivati štetu ovih uh, proizvoda, nego proizvođači moraju uh, um, pokazati mm, štetnost, odnosno neštetnost proizvoda koje proizvode. Hvala. Grazie. Mislim, zavisno. Hvala, gospođa Asic. Da, a mi me encargo mi grupo politiko E... Eh. Puno hvala. Moj klub me zamolio da se pozabavim ovom temom. Ja to činim od prošloga tjedna. Razgovarala sam sa mnogim osobama koje se bave ovim područjem, znači ne poduzećima koja žele prodavati ovaj proizvod. Ne, ja sam razgovarala sa znanstvenicima, sa stručnjacima, čak i sa EFSom jutros, e, nazvala sam e, EFSO jutros, e, a sada se radi o sljedećem. Naime, radi se o maksimalnim razinama ostataka za sulfoksaflor. U svakom slučaju ova tvar je prije dva mjeseca odobrena, a sada smo protiv uredbe. To je vrlo važna tema. Znači, sulfoksaflor nije neonikotinoid. Ne, to je neka druga tvar. Moramo razlikovati dvije stvari. Kao prvo, tvar flora djelotvorna tvar koja je prije dva tjedna, e, dva mjeseca odobrena, je drugačija od mrl i zato tome treba prigovoriti. Kod točke Pet se govori o tome da Europska komisija treba zabraniti korištenje ove tvari, ali to nema smisla jer e, o tome se već govori u jednoj drugoj uredbi. Znači radimo na temelju krivih podataka. Mogli bismo puno e, više kritizirati tekst gdje se spominje MRL, ali ne možemo biti protiv e, tvari, ove tvari. Naime, EFSA je napravila ispitivanje vezano uz MRL i došli su do zaključka, e, odnosno 27 država članica koje su inače eh, protiv eh, tvari koje loša utječu na pčele su podržale ovu tvar. O čemu se radi? Radi se znači o MRL-u, o tvari koja u Europi još uopće nije prodavana na tržištu. Znanstvenici su mi rekli da su rizici 40 puta manji od rizika koje nose nikotinoidi. A na kraju želim još reći da sulfoksaflor, da je to tvar koja je odobrena i to za specifičnu primjenu. Primjerice, e, ako u voćnjacima još e, voćke ne cvjetaju, e, onda se med, odnosno pčele ranije skupljaju med. Znači, E, uvjeti nisu štetni za pčele. To je insekticid, ali svaki insekticid e, nosi rizike, pa to je razumljivo samo po sebi. Mislim da ovo ne bismo trebali poduprijeti ovaj prigovor zato što načela nisu e, prikladna. Mi pokušavamo zabraniti nešto o čemu se već govori u određenoj uredbi. Ne treba nam druga uredba. Ova tvar se koristi samo u određenim situacijama kada se izdaje dozvola. I zbog ograničenja koja postoje, ne postoje rizici za pčele. A što se tiče SAD-a i zaštite okoliša u SAD-u, Mislim da ako bismo radili e, sve što rade u SAD, onda nam više EFSA uopće ne bi trebala. Mi imamo svoje metode, Amerikanci imaju svoje metode i mislim da ovaj prijedlog, da je on donesen na e, lošim temeljima i da ti rizici doista ne postoje i zato bi prijedlog rezolucije trebalo odbiti. Puno hvala. Thank you. Hvala. Gospodin Torvalds. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Mogli bismo otvoriti ovu raspravu sa citatom iz Šekspira, biti ili ne biti. Ili, e, to je igra riječi na engleskom, e, pčele ili ne pčele. E, govorili smo, razgovarali smo sa pčelarima mi imamo jednu veliku zajednicu pčelara koji su vrlo zabrinuti te stoga e, smo i mi zabrinuti te ćemo glasati za to. Thank you. Hvala vama. Sada e, dajem riječ komisiji gospodin Flue iz glavne uprave Sante. Thank you, Hvala gospođo predsjedavajuća, dobro večer, dame i gospodo, dobar dan dame i gospodo. E, želio bih prvo e, pogledati pravnu situaciju. Ova uredba e, zaštiti za, potrošače od razina ostataka. u smislu um, direktne ili indirektne konzumacije uh, proizvoda od životinja, odnosno pčela. Um, zakoni koji, odnosno kojima se uspostavlja ovo, ne štiti pčele, već potrošače. Također bih želio razjasniti nešto vezano za tvari i flor nije neo nego je insekticid koji pripada novoj vrsti i koji ima slične učinke kao neonikotinoidi. Svi znate da smo poduzeli vrlo stroge mjere proti, u 2013. protiv neonikotinoida a još uvijek na tržištu postoje neonikotinoide protiv kojih nismo poduzeli restriktivne mjere. Stoga moramo procijeniti i ocijeniti svaku tvar koja pripada određenoj vrsti kemijske skupine, a pripadanje toj određenoj skupini nije argument per se da se poduzmu mjere. Također mjere koje smo poduzeli u 2013. protiv tri neonikotinoida koji nisu bili zabranjeni. E, dakle, ti neonikotinoidi su još uvijek dopušteni i još uvijek dopušteno, a pod određenim uvjetima. Proizvodi su sigurni još uvijek za neke skupine korisnika. Što se tiče pitanja odobrenja tvari sufoksa flora prema uredbi 11.2009. 2009. koja se tiče plasiranja proizvoda na biljne bazi na tržište sufoksa Flor je ocijenjen od strane e, države članice izvjestitelja i Europske agencije sigurnost hrane te e, ograničenog broja, e, broja potrošača korisnika koji su podnijeli izvješće. Kao svaki insekticid koji je per tok, toksičan za insekte, to ono što njegovo ime isto tako govori, postoji rizik, a također je identificiran kao proizvod čija upotreba je sigurna pod nekim uvjetima. To je e, odobreno od strane država članica koje imaju krajnju konačnu odgovornost za autorizaciju proizvoda koji su plasirani na tržište. Države članice moraju e, obratiti pozornost na rizik za pčele te uspostaviti e, odnosno donijeti neke mjere za obožavanje rizika. Te mjere moraju biti e, jasne, jasno ograničene u slučaju da je proizvod autoriziran. Samo bih vam želio dati još nekoliko primjera e, ovih mjera za ugrožavanje rizika. E, postojale su slične mjere, slične mogućnosti za neonikotinoide. Ove tvari mogu biti korištene, na primjer, e, u staklenicima, u Um, usjevima koji ne privlače pčele i u ostalim situacijama. No to moraju odlučiti države članice koje su do, dobile zahtjev za autorizaciju održanih proizvoda uh, što se tiče održanih usjeva. Odgovornost je na državama članicama da zahtijevaju a, uh, i poduzmu uh, adekvatne mjere oblažavanja rizika. Već je gospođa Djuzur spomenula prijedlog eh, koji je velika većina država članica poduprla. Ja bi također želio eh, reći da prema uredbi 11.07 eh, flor je odobrena tvar i velika većina, odnosno brojne države članice imaju vrlo konzervativan i oprezan pristup kada se e, govori o zaštiti pčela. U našem odobrenju ove tvari mi zahtijevamo određene datume do kojeg će se tvar odobriti. To se dogodilo stoga što 2011. zahtjev poslan, 2013. dakle dvije, dvije godine nakon e, zahtjeva smo usvojili nove e, zahtjeve, nove uvjete. A podnosite zahtjeva nije bio svjestan ovih novih zahtjeva i zato nije mogao zadovoljiti te nove zahtjeve, odnosno uvjete. I stoga e, smo zamolili, a to je prema uredbi 11.07.2009 smo e, zahtjevali od podnositelja zahtjeva da podnese u, u sljedeće dvije godine do 18.8.2017. da se skladi s novim zahtjevima. Ono što će se dogoditi nakon 18. E, kolovo za 2017. će biti sljedeće. Ako e, se ako se, ako podnositelj zahtjeva ne udovolji zahtjevima, novim zahtjevima, tada odobrenje neće biti izdano. Ako e, podnese e, te zahtjeve, odnosno ako se podnosi zahtjeva u skladi s tim zahtjevima, e, tada će EFSA odlučiti na koji način će postupiti dalje. Postoje također i neke, neke reference što se tiče slučaja u SAD-u, SAD žalbeni sud u SAD-u u vezi jednog slučaja je je um, podnio odluku u svibnju 2013. da se provedu nove studije što se tiče učinka na pčele, te ti zaključci ne mogu biti lako prenešeni na situaciju u Europskoj uniji. Sud je odlučio da se modificira, i uvjeti bez da uze u obzir druge odluke Europsko tijelo za sigurnost hrane e, je odobrilo tvar, a tvar je u SAD-u bila procijenjena kao pet puta štetnija od tih uvjeta na europskoj razini. Da zaključim, želio bih naglasiti e, da mi da mi pristupamo ovom pitanju vrlo ozbiljno. Također smo također su provali mnoge aktivnosti što se tiče pčelanjih košnica. Detaljno smo proučili pitanje e, te je e, komisija reagirala u skladu sa svim svim odredbama. Hvala. Sutra u 9 sati imat ćemo glasovanje, e, te bi sada mogli preći na sljedeću točku dnevnog reda. Već je jako kasno. Razmjena gledišta o medicinskim i in vitro diagnostičkim medicinskim proizvodima u pogledu međuinstitucionalnih pregovora. Počet ću sa izvjestiteljem. Gospođa Meni Svilmac ima riječ. Hvala eh, predsjedateljice. Komisija je objavila prijedlog o novom prijedlogu o eh, medicinskim eh, proizvodima i o in vitro diagnostičkim medicinskim proizvodima Eh, izvjestitelj je bio Dakmar eh, eh, i Peter Lize. Oba dokumenta iz 2013. Mi smo se nadali da ćemo moći to ispregovarati sa vijećem prije izbora 2013. Međutim, vijeće je malo okljevalo, pa smo imali još jednu zakonodavnu mm, rezoluciju 2013. E, 2014. sam ja nastupila kao izvjestiteljica za medicinske proizvode, a Peter Lize je još uvijek izvjestitelj za in vitro diagnostičke medicinske proizvode. Mi sada čekamo e, vijeće da donese stajalište. E, mi smo ih e, poticali da donesu odluku jer smo e, svjesni da trebamo nove odredbe da bismo izbjegli novi skandal. Latvijsko predsjedništvo je vrlo dobro odradilo posao. Postigli smo dobar napretak, došlo je do djelomičnog dogovora u lipnju i usvojena, e, usvojen je opći pristup 5. E, listopada. Neke države članice nisu bile zadovoljne, ali su sada prihvatile taj pristup. E, vijeće je shvatilo sada da s tim moraju napredovati i sada su spremni na kompromis. Sutra ćemo imati prvi trijalog. Jedna od glavnih stvari u pregovorima jeste e, ispitivanje e, proizvoda prije no što e, budu dozvoljeni na tržištu. Mi smo predložili jedan sustav klasa 1 i neki klasa 2 proizvodi moraju um, biti uh, zahtjev mora biti podnesen posebnom tijelu treba pokazati da postoji uh, stručnost da se ocjene ove, uh, ovi proizvodi visokog rizika. Zatim to mora ići još jednom tijelu za koordinaciju. Ako ona to tijelo donese negativno stajalište, onda E, taj proizvod neće dobiti dozvolu. Vijeće je e, razgovoralo o e, da li da se ocjena donosi prije dozvole za unošenje na tržište ili kasnije ex post evaluacija o učinku proizvoda. Eh, implantable eh, klasa 3 eh, naprave će samo biti podvrgnute tom ispitivanju. Međutim, tu treba onda pozvati jedno stručno tijelo koje će dati svoje mišljenje. Vijeće predlaže da mišljenje stručnjaka neće biti obavezna, pa bi se proizvod mogao još uvijek odobriti razlike e, stajališta se moraju objaviti. E, dok imamo dva različita stajališta, imamo i neke sličnosti. E, to će biti jedna od vrlo spornih prijedloga u pregovorima E, ponovno e, preradba e, proizvoda za jednokratnu upotrebu. Recimo u Njemačkoj je to stalna praksa i tu imamo razna stajališta u vijeću. Konačno mišljenje vijeća to ostavlja državama članicama E, iako e, su rekli da komisija mora e, dati popis proizvoda koji se ne mogu ponovno preraditi proizvoda za jednokratnu upotrebu. Mislim, to je malo čudno da proizvod za jednokratnu upotrebu se može ponovno preraditi. Mm, dakle, tu mm, mm, mi ćemo e, dozvoliti državama članicama da ograniče tu ponovnu preradu ako to žele. Ako e, proizvođač e, kaže da je to proizvod za jednokratnu upotrebu, onda to mora biti tako, a ako nije, onda to ne smije pisati na oznaci. E, dakle, e, jednokratna upotreba je koji puta naziv koji se e, koristi da bi se povećala dobit. To treba regulirati. Komisija mora napraviti popis proizvoda koji se ne mogu ponovno preraditi i ponovno upotrebljavati. To će biti vrlo teška tema u pregovorima. Osim te ta dva problema vijeće E, ima tu mnogo tehničkih detalja, naročito za nadzor e, proizvoda koji su već na tržištu. E, vijeće je tu išlo dalje od parlamenta u što se tiče sigurnosti pacijenata. Sigurnost pacijenata naravno mora biti naš prioritet ali ne smijemo niti zagušiti inovacije. E, moramo unijeti ravnotežu između sigurnosti pacijenata i e, spriječiti previše regulative koja bi e, spriječila inovacije. To nije lako postići. Vijeće E, također želi da i estetske e, naprave moraju biti e, regulirane kao na primjer leće ili implantati za grudi. To također treba regulirati. Prijedlog unosi jedan identifikacijski broj tako da se ti proizvodi mogu lako pratiti. Osigurana je sljedivost. E, ako recimo kod implantata pacijent e, e, može slijediti podretlo proizvoda i tako osigurati njihovu sigurnost. Mm. Recimo karcinogeni proizvodi, mutageni proizvodi i tako dalje. Oni se ne smiju koristiti u medicinskim proizvodima a osim ako ne postoji neka alternativa. E, opet je zdravlje pacijenta i sigurnost pacijenta u prvom planu. Vijeće e, je bliže e, prijedlogu komisije kažu da proizvodi moraju biti označeni ako sadrže te substance. Mnoga područja koje je obradilo vijeće se e, njihovo se stajalište slaže s našim stajalištima. E, ovi pregovori e, moraju imati jaku poziciju parlamenta. Gospodin Lize i ja i naši izvjestitelji u sjeni ćemo se dogovoriti gdje moramo biti čvrsti, a gdje možemo si dozvoliti neke koncesije. Vijeće također mora biti spremno na kompromise. Koji puta vijeće misli da je njihovo stajalište već kompromis, međutim to nije slučaj. E, kompromis je kad obje strane se malo približe jedan, jedna drugoj. Prema tome imamo šest trijaloga iz, e, do Božića, bit će i nekoliko tehničkih e, sastanaka. E, to je velik posao, ali gospodin Lize i ja i kao izvjestitelji u Sjeni svi shvaćamo da je to vrlo važno. E, mi smo svako voljni e, da budemo čvrsti i da dobro vodimo ove pregovore. Želimo postići sporazum prije kraja godine. To nam je namjera sada ću dati riječ gospodinu u kojoj će vam e, dati više detalja o IDD e, uredbi. Izvon. Puno hvala. Hvala i na dobre suradnji sa Lenisom Wilmertom. Želim naglasiti dvije stvari koje je rekao Lenis Wilmert. Kao prvo moramo naći ravnotežu između sigurnosti za pacijente oni su već doživjeli mnoge skandale, a s druge strane naravno želimo inovacije koje su važna za radna mjesta, ali i inovacije kako bi mogli bolje pomoći pacijentima. Moramo jasno reći, vijeće si je uzelo puno vremena, tri godine da izradi stajalište. postoje opasnost da vijeće onda kaže to je to, ova stvar ne funkcionira morali bismo to jasno reći vijeću da se radi o suodlučivanju i s obzirom da je to tako dugo trajalo, da Europski parlament bi trebao sve prihvatiti. E, uredba o in vitro oplodnje je mala sestra uredbe o medicinskim proizvodima, ali mislim da je dobro da Eh, je na zadnjem saslušanju predstavnica udruge za zaštitu potrošača rekla to je u stvari majka medicinskih proizvoda jer svi koji rade u području medicine znaju da bez dijagnostike ne postoji eh, dobra terapija. Radi se o proizvodima poput testova za HIV, hepatitis, e, trudnoću, e, diabetesa, zatim e, genetski testovi, DNA testovi. To su proizvodi s kojima svaki dan radimo, bez kojih medicina ne funkcionira i koji su vrlo osjetljivi. Naš zadatak je jasan. U prvom čitanju smo već glasovali i e, obnovili smo svoje stajalište, zato bih zamolio sve kolege da se e, pozivaju na ovaj cilj kada govorimo o tome. Važno je da radimo na transparentan način i da raspravljamo na početku trijaloga, jer mi uvijek e, raspravljamo samo kada trebamo glasovati o nečemu u odboru. A s obzirom da je prvo saslušanje bilo tako davno da vas podsjetim, ne možemo sve ono što smo e, odlučili, ne možemo na to jednostavno zaboraviti, moramo e, se zalagati za svoje interese. Želim e, da bude jasno gdje moramo svoje stajalište obraniti, a gdje bismo trebali biti spremni na kompromise i izići u susret vijeću. Koje su to kompromisne pozicije koje će nam pomoći da završimo ovo pitanje, ali ne smijemo si dozvoliti da ovom pitanju raspravljamo još iduće tri godine. Postoje problemi u području dijagnostike, ne samo u području medicinskih proizvoda. Možda vam je jasan e, skandal vezano uz implantate za grudi, zatim tu je bio jedan skandal vezano za e, ugradnju e, proteza Eh, zatim eh, test koji je pokazivao negativne eh, rezultate puno odnosno radilo se o testovima koji su pacijentima govorili da nisu zaraženi hivom iako su bili zaraženi hivom. Naravno tu je potrebno djelovati. Zatim bilo je testova koji nisu bili dovoljno dobri u slučaju dijabetesa ili testiranja DNA. Postoje neke zajedničke stvari koje kod medicinskih proizvoda i in vitro proizvoda e, zajednički obrađujemo, a izvjestiteljica Pučana e, je rekla e, što je posebno važno za nas kao pučene, mi moramo poboljšati sustav moramo biti ozbiljni, moramo imati potreban know-how i smatramo kao poučani da vijeće i parlament da su oni poboljšali ovaj prijedlog, da treba još vidjeti koje ćemo elemente preuzeti, no polazišna točka je sasvim dobro, zato što vijeće i parlament da rade u istome smjeru. Želimo strože kontrole nakon puštanja u promet, znači ne samo u procesu izdavanja dozvola, već e, i su potrebne kontrole nakon što je proizvod pušten na proizvod e, na tržište kako bi se vidjelo da li se što promijenilo. Zatim e, što se tiče analize potrebna nam je, potreban nam je sustav gdje bi europsko tijelo interveniralo kada postoji opravdana sumnja da e, s određenim proizvodom nije sve u redu. Vijeće i parlament e, tu imaju e, neka razilaženja na koji način bi se to konkretno trebalo provesti. Mi kao pučani bismo pozdravili da se koristi pojam extraordinary cases, znači u izvanrednim slučajevima mi ne želimo da to bude rutinska mjera, već da se ovaj instrument koristi kada doista postoji problem i to treba naglasiti kada govorimo o stajalištu parlamenta. Što se tiče posebnih problema vezano uz dijagnostiku, moramo razgovarati sa vijećem. E, jedna tema su zvane companion diagnostik, znači to su e, testovi e, koji se koriste u inovativnim terapijama u slučaju raka e, koji bi trebali pokazati da li pacijent pozitivno reagira na terapiju ili možda negativno. Zatim, e, tu postoji problem e, sa definicijom. Razlikuju se definicija vijeća i definicija parlamenta. Postoje posebni DNA testovi e, koji se koriste za e, testiranje oboljelih od raka. Zatim još jedna važna tema su e, tako zvane in-house exception. Tu se radi o tome da bolnice imaju dozvolu same proizvesti određeni proizvod ako nemaju potrebne E, testove koji su im e, potrebni u slučaju e, epidemije poput ptičje gripe. Naravno da u takvim slučajevima bolnice moraju same proizvoditi testove, ali naravno mi želimo da se primjenjuju sigurnosni standardi i razlika između vijeća i parlamenta je u tome da vijeće kaže odnosno parlament je rekao e, to ćemo morati učiniti samo onda, odnosno moći učiniti samo onda ako ne postoji dotični proizvod na tržištu, a postoji naravno i rizik, a vijeće je malo proširilo ovo tumačenje i rekao iduće na engleskom. Tako je to rečeno u ovom takozvanom gumenom paragrafu Europskog parlamenta vezano uz regulaciju koja se odnosi na bolnice. Vijeće je malo otežalo kategorizaciju i klasifikaciju, primjerice test trudnoće bi trebao biti kategoriziran u drugu najrizičniju kategoriju, znači e, razred B, ali ti testovi se mogu kupiti u svakom dućanu, pa je pitanje zašto bi se e, onda ovi proizvodi smatrali visokorizičnim proizvodima. Ono što je važno parlamentu u prvom čitanju, što je bilo važno i biti će i dalje važno u raspravi sa vijećem, je pitanje DNA testova. To je politički osjetljivo pitanje. Mnogi ponuđači ovih testova e, se boja posljedica. Primjerice, ako je određena bolest nasljedna i pojavi se tek e, kasnije u životu, primjerice Karea Huntington, ona izbije u 50. godinama, iako već e, sa 18 godina možete osobi diagnosticirati tu bolest. Naravno, e, osiguranje, poslodavac e, moraju snositi posljedice. To je vrlo osjetljiva informacija i prvo je rečeno da bi ti testovi e, trebali biti izdavani samo preko recepta, da se ne mogu kupiti u dućanu i da ih je potrebno izdavati samo nakon savjetovanja. To je ono što je važno u Europskoj uniji, jer e, to piše i u povelji o temeljnim e, pravima, a povelja o temeljnim pravima je vrlo važan pravni instrument od Lisabonskog ugovora. O ovom predlogu vijeće nije raspravljalo, ali to će sigurno biti važna točka u raspravi. Zatim klinička evidencija. Vijeće i parlament su poboljšali ovaj tekst. Za parlament je e, bilo važno da se osigura e, zaštita ispitanika, kao primjerice maloljetnika, kada se radi o kliničkim ispitivanjima. E, u tom izvješću je sudjelovala i Glenis Will. Vrlo je važno da zaštitimo ispitanike, da se osnaži etička komisija i da ono što smo odredili u izvješću Glenis da to bude i ovdje integrirano. Vijeće je postavilo neke dodatne zahtjeve koji su vrlo veliki zahtjevi. Radi se o mnogim novim stranicama, mnogim novim uvjetima što se tiče dijagnostike i tu si treba postaviti pitanje jesu li ti zahtjevi svi opravdani i ne bi li bilo bolje da ostanemo pri stajalištu parlamenta koji ne ide tako daleko kao vijeće, jer test nema uvijek e, direktnog utjecaja na pacijenta, jer e, tu se između e, njih nalazi i liječnik koji naravno ima određenu ulogu. To još treba razmotriti. Moje vrata su uvijek otvorena, ovo je vrlo teška tema koja se odnosi na sve pacijente u Europskoj uniji i na e, desetak tisuća poduzeća na radna mjesta. Naravno, mi želimo inovacije, ali želimo i e, naučiti e, lekcije iz svih skandala. No, ako imate pitanja, možete mi uvijek, možete me uvijek posjetiti u uredu i nadam se da ćemo krajem godine imati zakonodavstvo koje ćemo moći predstaviti građanima i da ćemo im moći reći da smo naučili svoju lekciju i da ćemo u budućnosti bolje obhoditi sa medicinskim proizvodima u EU. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjednice, bit ću kratka je li gospođa Vilmot i gospodin Lise su vrlo dobro e, objasnili postupak u trijalogu. Drago mi je da Peter vjeruje da ćemo biti gotovi prije Božića. Moramo biti optimistični. E, sugrađani e, to prate. Taj je postupak od prijedloga do zaključka vrlo dugačak Eh, ti su trijalozi vrlo važni i za pa, pacijente i za inovativnu industriju u Europi. Eh, mislim da ćemo dobro surađivati kao tim, eh, branit ćemo po stajalište komisije, ali ćemo morati doći do razumnih kompromisa. Treba će nam i malo sreće pri tome, hvala. Gospođa Grostet ima riječ. Hvala lijepa predsjednice. Mislim da smo sada u dobrim rukama sa naša dva izvjestitelja o, u ovom pitanju koje je vrlo ja, važno pitanje. I komisija i vijeće idu u dobrom smjeru, iako imamo još neke zaprinu, zaprinutosti. Ja bih htjela e, e, nešto reći o njima. Što se tiče ponovne prerade e, proizvoda za jednokratnu upotrebu, tu se jako brine. E, e, mislim da je vijeće na to pristalo neopravdano, da to nije prihvatljivo E, mislim e, da ako nemamo e, dobru sljedivost to onda predstavlja ogroman rizik za pacijente a to je i veliki pravni rizik ako dođe do nezgoda mislim da ta odredba o ponovnoj preradbi da tu trebamo imati jednu novu novi mehanizam provjere moramo tu uključiti e, e, obavezne e, odredbe za proizvode klase 3. Naravno, ne smijemo usporiti inovacije jer je tu važno, važna i brzina. Moramo imati točnu definiciju klase 3. Tu imamo preveliku složenost koju zahtjeva vijeće. E, dozvolit ću si da o tome e, razgovaram direktno s našim izvjestiteljima. E, trebamo osigurati sigurnost pacijenata, naročito kad se radi o implantatima koji mogu utjecati na zdravlje Mm, trebamo imati međutim i pozitivnu listu koje će e, isključiti neke e, proizvode koji su recimo e, koji se proizvodi koji su jednostavni koji se uzimaju oralno i mogu se lako nabaviti i u slobodnoj su prodaji skandal sa protezama PIP je velika lekcija. E, stoga treba uključiti i estetske proizvode. E, ovaj popis e, mora biti primjenjiv odmah i ne, ne smijemo tu čekati na specifikacije komisije E, e, znam da su naši kolege vrlo budni i mislim da je ovaj dokument u dobrim rukama, ali evo imam neke zabrinutosti pa ću se malo i ja umješati e, i razgovarat ću s njima. Ne želim naravno komplicirati njihovu zadaću, već im možda mo, malo pomoći u pregovorima, ali svakako imamo u njih veliko povjerenje. Hvala lijepa. Gospodin Baričini ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala govornicima na ovom izvješću. Izvješću koje se tiče milijuna građana Europske unije, mi obavljamo neke aktivnosti koje se tiču ovih normi. E, rekao bih da smo, da, da, da se slažemo sa e, mišljenjem govornika i princip bi e, morao biti zajamčiti sigurnost svih pacijenata. Nekoliko specifičnih stvari. Mi bismo htjeli E, navesti da neke e, industrije, neke kompanije nameću previsoke cijene nekih proizvoda e, i mislimo da je najbitnije u svemu tome sigurnost pacijenata. Mi također se slažemo sa mišljenjem parlamenta što se tiče kliničkim, kliničkim dokazima, odnosno evidenciji. E, što se tiče diagnostike, postoje e, velike mogućnosti jer ovi testovi e, dopuštaju da se učini jedna adekvatnija terapija i potrebno je također smanjiti neučinkovite terapije, međutim potrebne su bolje formulacije i pojašnjenje ovih pravila. Što se tiče jednog uspostavljenog etičkog odbora za sigurnost i dostojanstvo subjekata i pacijenata, slažemo se s uspostavljanje tih odbora, e, te smatramo, e, evo dao bih jedan primjer, e, smatramo da je potrebna inovacija, istraživanje na području novih metoda diagnostike i terapija, te predlažemo također E, sljedeće. Smatram da je moguće prihvatiti e, pet godina koje je, parlament, koje je vijeće e, predložilo što se tiče organizama koji su već predloženi. Mi također se slažemo sa odredbama parlamenta na međunarodnoj razini te vjerujemo da je bitno izuzeti mikrokompanije Eh, te dati roku tri godine da se uskladi sa uvjetima. Mi smo također, eh, mi se također slažemo sa ostalim eh, sa ostalim navedenim odredbama. Gospođa Willwood će govoriti u ime socijalisti demokrata. Hvala. Nažalost, gospođa Bozana me zamolila, morala otputovati, te me zamolila da pročitam izjavu za odbor. E, nakon dvije godine e, postoji veliki napredak što se tiče e, medicinskih pomagala in vitro pomagala. Medicinska in vitro medicinski in vitro proizvodima su proizvodi su u napretku, međutim nema lijeka bez dijagnoze i pogrešna dijagnoza može dovesti do ozbiljnih pogrešaka u nekim područjima. Kompromisi su potrebni tu se mora poduzeti prave korake. E, bitno je e, bitno je da e, i vijeće i parlament odobre korištenje, za sigurno korištenje proizvoda, a tržište kompanije moraju učiniti i svoje. moramo biti spremni na kompromise i e, te kako ne bismo e, zanemarili ono što je postignuto u pred, proteklih nekoliko godina. Sve tri institucije imaju isti cilj u trijalogu, a to je pronaći kompromise koji će podići sigurnost pacijenata, i osigurati e, dionike. Postoje različite metodologije kako to postići, ali naš zadatak e, su prioriteti i zato moramo pregovarati kao tim i predstaviti jednu solidnu platformu koja će e, biti usmjerena ka ciljem 2030. Hvala gospođa Kadama. Ich wollte eigentlich nur einen Punkt, den auch die Frau Htjela sam e, samo još jedan naglasiti ono što je rečeno. Kao prvo mislim da e, smo kod e, gospodina u dobrim rukama, a drugo je obrada medicinskih proizvoda za jednokratnu upotrebu. Mislim da tu naznaku jednokratna upotreba treba poštovati, ali što se tiče medicinskih uređaja za višekratnu upotrebu, tu su nam potrebne jasne regulacije tko i pod kojim uvjetima može ponovno koristiti te proizvode kako ne bi došlo do prevare na tržištu. Potrebno nam je jasno razlikovanje da li se radi o ponovnom korištenju propisanom od proizvođača, bolnice i potrebna je jasna oznaka to je slično kao i na tržištu vozila jer tamo je vrlo jasno da nisam kupila originalni rezervni dio. Stoga nam je potrebna jasna regulativa. Thank you. Hvala. Ima li ikakvih zaključnih napomena od strane svjestitelja? Ne, da, izvolite. Oprostite, evo imam još jedan, komentar. Samo bih željela reći da ako bilo kojeg kolega želi mm, govoriti o svom stajalištu, mi ćemo sa zadovoljstvom e, govoriti o bilo kojem aspektu i vjerujem da gospođa Grostet e, ima što za reći o većini ovih područja kao i ostali kolege. Molim vas dođite, razgovarajte s nama, ovo je važno pitanje, nemojte se brinuti mi ćemo biti sretni da vas saslušamo. Također, važno da imamo dobro zakonodavstvo koje će e, biti adekvatno e, za svoju namjenu. Samo se mogu pridružiti tome. Ja mislim da nas čeka puno posla. Ako samo pogledate količinu dokumenata, nemamo dokumente sa četiri stupca, već e, samo sa dva stupca, znači jedan stupac za stajalište vijeća i za Europski parlament. Prije prvog trijaloga imamo 60 e, stranica koje treba e, odraditi, znači to je tehnički posao, veliki posao, ali treba ga odraditi za pacijente u Europi, za smislenu regulativu u Europi. Onaj tko ima pitanja neka nam se obrati sa svojim pitanjima i nadam se da ćemo do Božića E, iznaći e, nekakvo rješenje o kojem ćemo moći glasovati početkom iduće godine. Hvala. Hvala i hvala na razumijevanju. Ovo je bio prvi puta da predsjedam e, cijelokupnim odborom. Vidimo se sutra u 9 ujutro. Ugodnu večer vam želim. Hvala.